Chers amis, chers collègues. Dragi prijatelji, kolege, gospođa Nespina. Si voulez bien vous installer. Izvolite sjesti, molim vas. Oh, Clara. Oh, ah, mais vous, non Bon. Nous allons donc... Euh... Dakle, imat ćemo javno saslušanje na temu, citiram, susret između znanosti i upravljanja ribarstvom. Dakle, tu se radi o javnom saslušanju i konkretnije ćemo se baviti problemima ocjenom e, stokova i određivanjem ribolovnih mogućnosti. Europske odluke moraju se držati najboljih, po pravilu najboljih e, znanstvenih mišljenja glede određivanja takova i kvota. Dakle, odluke vijeća mogu se ponekad, mogu ponekad biti udaljene od znanstvenih preporuka, tako nam se kaže. Dakle, zanimljivo je bolje razumjeti postupak koji vodi do tih odluka. Dakle, ovo saslušanje za ciljima da nas bolje prosvjetli po tim pitanjima. Naravno, želim dobrodošli svim našim gostima, zahvaljujem što su došli. Najprije ću zamoliti komisiju predsjednika Digimara da nam ukratko predstavi problematiku glede određivanja ribolovnih mogućnosti u Europskoj uniji. Zatim ćemo čuti četiri gosta koji predstavljaju udruge i ribolovni sektor i on će nam iznijeti svoje stavove. Svaki od njih imat će maksimalno 15 minuta pravo na riječ i nakon toga imat ćemo pitanje i odgovore, kao što je uobičajeno, kako bismo mogli razmijeniti gledišta sa zastupnicima. Dakle, najprije dajem riječ gospodinu Kuperu, koji je šef odjela u Digimareu, koji će nam predstaviti ovu tabelu. Još imaš riječ. Hvala vam. Uvijek mi je zadovoljstvo doći ovdje kod vas. Dobar dan svima, ja se dakle e, zovem Joyce Pardekoper, ja radim za glavnu upravu Mare, radim na znanstvenom području i na području znanstvenog savjetovanja. Neću govoriti 15 minuta, imam samo jednu poruku, a to je sljedeća. Naime, u mnogim našim političkim mjerama, u mnogim našim prijedlozima temeljimo se na najboljim raspoloživim znanstvenim podacima i nemamo drugog izbora. E, moramo to učiniti jer kada smo 2014. godine uspostavili zajedničku ribarstvenu politiku, ali i sa prijašnjim zajedničkim ribarstvenim politikama imamo tu obvezu da se razvoj političkih mjera odvija na temelju najboljeg znanstvenog dokaza. Evo, to je ono što bih vam dao kao uvod za ovu raspravu, a tijekom današnjeg popodneva ćete čuti kolega radi u ices što e, je tijelo koje nam najviše daje savjeta. Isto tako će čuti kolege iz e, STECF-a i e, neke druge dionike koji se bave znanstvenim savjetovanjem. Naša poruka opet je ta da su naši prijedlozi političkih mjera uvijek takvi da se temelje na najboljim raspoloživim znanstvenim podacima. Zamolili su me da govorim malo o procesu kako se uspostavljaju ukupni dopušteni ulovi i kako to stoji u ugovorima to je nam sada isključiva nadležnost vijeća. E, Ribove mogućnosti vijeće sam određuje, ne u e, postupku svojučivanja i stoga je dobro možda posjetiti se kako je za taj proces, što on sadrži, jer niste možda svi upoznati detaljno s tim procesom. Vraćam se na ono što sam rekla prije, krećemo od znanosti i nadamo se ono istim procesom završavamo sa znanosti. Naime, u glavnoj upravi Mare u Europskoj komisiji imamo e, administrativni dogovor kojeg sa ICES-om potpisujemo svake godine. ICES je nezavisna međunarodna organizacija i mi imamo administrativan sporazum s njima i tu tražimo ICES da nam ustupi veliku količinu znanstvenog savjetovanja. Nisam e, uzeo popis za takove i za riblje stokove po pitanju kojih tražimo savjetovanje, ali ako neko kasnije postavi pitanje o tome onda mogu odgovoriti na to. Ali to uglavnom ide u smjeru dakle, otprilike 200 ukupnih dopušnih ulova i 200 ribljih stokova oko kojih tražimo njihov savjet. I njihov savjet je doista temelj se tog procesa kojeg onda razvijamo. Danas neću mnogo govoriti o STCF-u, dakle znanstvenom tehničkom i gospodarskom odboru za ribarstvo iz jednostavnog razloga što je on manje uključen u e, taj proces određivanja takova. To je tijelo koje se bavi prije svega sredozemljem, e, a tamo imamo samo nekoliko takova u okviru ikata. Evo, evo, zapravo nisam smio to tako reći i pravite se kao da i nisam. U okviru tog administrativnog sporazuma sa ICES-om mi dakle određujemo koji su to uvjeti e, pod kojim želimo primati njihovo savjetovanje. Jedan od prvih uvjeta je taj da je to savjetovanje koje podnosi nezavisno od bilo kojih indikacija u smislu političkih mjera, dakle da se tu radi samo o savjetovanjima na temelju podataka iz observacija koji su prikupljeni i koji su procesuirani e, prema isključivo znanstvenim metodama procjene i e, izradi savjetovanja i pretpostavljam da će kolega kasnije još nešto više reći o tome. U prvoj polovici godine mislim da imamo na desetak, ali može i stotinu radnih skupina na području Europe pod okriljem ICES-a koji, koji sve rade na pripremi tih savjetovanja. I malo pomalo onda se to savjetovanje dobiva, to je uvijek savjetovanje koje je obuhvaćeno sa peer reviewima, dakle uvijek je na najvišem znanstvenom standardu. Dok se to odvija, mi kao komisija izrađujemo komunikaciju rano u lipnju obično, gdje pogledamo kao prvo što se dogodilo protiv nekoliko godina što se tiče observacije ribih stokova a i nekih drugih elemenata, ali isto tako tu iznosimo temelje podatke za razvoj prijedloga Europske komisije što se tiče ribolovnih mogućnosti koje zatim iznosimo kasnije te godine. Dakle, u toj komunikaciji doista razjašnjujemo kako je stajalište komisije prije nego što zaprimimo znanstveno savjetovanje što se tiče dakle, odabira političkih mjera. Evo, e, logično je da u toj političkoj komunikaciji se primjena e, MS MSY smatra ključnom stvari, to je doista nešto što je važno, dakle da mi dajemo našim dionicima na raspravu kako bismo imali konzultacije prije nego što zaprimimo znanstveno savjetovanje. Dakle, to je doista nezavisna politička diskusija koju rado e, provodimo sa dionicima. Nakon što objavimo tu komunikaciju, organiziramo takozvani znanstveni seminar i tada dobivamo e, prezentaciju što se tiče savjetovanja, koliko je to raspoloživo. Imamo da priliku za sve dionike koji nam dolaze tamo u broju od nekoliko stotina da e, nam daju svoj feedback o tim političkim smjernicama koje onda e, Europska komisija razvija nadalje e, u drugoj polovici godine i o tom znanstvenom savjetovanju. Dakle, to je to što se tiče uključivanja dionika u smislu pripreme prijedloga o ukupnom dopuštenom ulovu. A u međuvremenu ICES, ali neka druga tijela diljem svijeta rade na razvoju savjetovanja koje nam je potrebno za e, pregovaranje ribolovnih mogućnosti. I ako pogledate sada na zaslon, kada pogledate red pod ICES, onda vidite da dolazimo, da dobijamo te podatke e, u e, skupinama. Dakle, prvo dobijemo za Baltičko more, pa zatim za Tunu u okviru dubokomorskog ribolova, a isto tako i neke druge e, stokove za Sjeverno more i za sjeverno-istočni dio Atlantskog oceana. Dakle, već u prvoj polovici godine dobijemo veliki broj podataka. Nakon onda ljeta dobijemo pelagijskim e, ribim stokovima savjetovanje od ICES-a i dobijemo onda još dodatno savjetovanje o Sjevernom moru i Sjeveroistočnom Atlantskom oceanu zbog toga što se provode među još neke druge ankete i tako dalje pretpostavljam da će kolegi još nešto reći dodatno tome, ali glavno je to da dakle, do kraja e, listopada imamo sve raspoložive znanstvene podatke na koje možemo onda predložiti naše političke mjere. I vrlo često se radi o jako jasnim e, savjetovanjima što se tiče e, prioriteta koje bismo trebali zadati po pitanju ulova i da vidimo koliko je isto tako to sve u skladu sa primjerice višegodišnjim planovima za Baltičko more e, ili što se tiče e, MSY, dakle onda nam ICES kaže da ne bismo trebali loviti više od x tona e, te ribe sljedeće godine. Onda završavamo dakle prijedloge o ribolovnim mogućnostima nakon toga. Svake godine imamo barem dva takva dokumenta. Jedan dokument se tiče listopada, e, za baltičke riblje stokove, tu imamo samo osam riblje stokova, a drugo, drugi dokument je onaj u prosjecu koji pokriva cijelo Sjeverno more, cijeli Sjeverno-istočni Atlantski ocean, ali sve ono što proizlazi iz međunarodnih sporazuma, da bilo da se radi o regionalnoj organizaciji za Pacifički ocean ili o ribolovu sa Norveškom. Dakle, svi ti pregovori onda donose rezultate koje mi zaprimamo onda se to mora se odobriti na razini e, službenika i onda e, treba to prenijeti vijeću kako bi vijeće na temelju toga e, donijelo odluke o takovima. Dakle, za Baltičko more u listopadu u e, prosincu e, širi prijedlog za ostatak svijeta, za Sjeverno more i Sjeverno-Istočni Atlantski ocean, a u listopadu svake godine dobivamo prijedlog isto tako za ribolovne mogućnosti koje se tiču dubokomorskog ribolova. Pokušavamo prijedloge 6-8 tjedana prije iznijeti kako bismo imali vremena. I to je nešto što vi toliko ne primjećujete, ali to radimo kako bismo onda mogli otići na radne skupine vijeća gdje imamo stručnjake one sa tehničkom ekspertizom, da možemo im objasniti koja je naša logika koja se krije za tih prijedloga, a radi se zapravo o tome da mi prikupimo te znanstvene podatke i da onda to pretočemo u prijedloge. Kažem pretočemo zato što u većini slučajeva e, doslovce preuzimamo brojke iz savjetovanja i iznosimo ih u obliku prijedloga. Dakle, imamo rasprave sa stručnjacima iz država članica, e, prije, dakle, političke razine vijeća i tu se radi više o tumačenju tih znanstvenih podataka i o tome zašto je znanost e, iznijela takvu vrstu savjetovanja. I zbog toga na tim sastancima u vijeću, u nekim trenucima, mm, u okviru skupina sa stručnjacima se pojavljuju onda i predstavnici ICES-a da bi to još dodatno pojasnili. Za nas je to vrlo važan proces, to nije dosta vidljivo da se to odvija dakle, iza zatvornih vrata u vijeću, ali to je vrlo važan dio procesa jer tu polažemo temelj iznosimo naš narativ, naše argumente i branimo onda s time tada, ali kasnije naše prijedloge. Pokušavamo uključiti države članice u tu logiku kako se mogu pretočiti ti znanstveni podaci za iznošenje e, političkih prijedloga. Jednom kada smo zaključili s tim procesom i sada dolazimo do dva, tri tjedna prije vijeća, onda imamo završni dio tog procesa, uključimo one zadnje elemente u naše prijedloge koje proizlaze iz međunarodnih pregovora ili neke zadnje elemente koje proizlaze iz nekog područja gdje se e, u zadnji čas zahtijevalo još neko znanstveno mišljenje i sve to treba biti završeno prije nego što e, krenu sastanci vijeća. I tu doista imamo vrlo malo vremena, dakle često se događa da završni konsolidirani prijedlog imamo tek dan, dva prije sastanka vijeća. Zatim to sve ide u vijeće i kao što znate tu se često onda odvijaju pregovori među političarima, dakle na razini isto tako i povjerenika. Neću ući u taj proces jer tu imamo različite oblike toga, ali uvijek onda se postigne određen rezultat. I kao što možete vidjeti iz našeg izvješćivanja svake godine o o postignutim rezultatima i osvajanjem ciljevima, onda vidimo da Europska komisija doista ostvaruje taj cilj da se tu napreduje po pitanju eh, toga da se ostvari MSY za što veći broj ribljih stokova i do 2020. godine bismo trebali sve riblje stokove okupiti u okviru eh, najvišeg održivog prinosa. Evo tu ću stati jer vidim da sam eh, ispunio svoje vrijeme za govor i spreman sam odgovoriti kasnije na vaše pitanje tijekom saslušanja. ti hvala na ovim predsjednim podacima. Sada ću dati riječ gospodinu Eshilu Kierkegaardu, koji je predsjednik savjetodavnog odbora ICES-a, koji će nam upravo govoriti o ICES-u i određivanje ribolovnih mogućnosti. Quand Sylvana nous aura trouvé les slides, voilà, je passe tout de Čim se nađe prozirnice, evo onda gospodine Kilkegaard imate odmah riječ. C'est bon. Non, Pritisnite mikrofon. hvala. Hvala vam lijepa. Hvala vam na pozivu da budem prisutna na ovom saslušanju, da vam e, dam izlaganje na temelju ICES-a, dakle Međunarodnog vijeća za e, eksploraciju mora. Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje. Ja sam predsjednik savjetodavnog odbora unutar ICES-a i stoga sam odgovoran za savjetovanja koja izdajemo. Ne znam koliko ste upoznati sa ICES-om, ali mi smo međuvladina organizacija za pomorsku znanost. 1902. E, godine smo osnovani, dakle mi smo jedna od najstarijih međuvladnih organizacija na svijetu i naša je misija da e, poboljšamo znanstveno razumijevanje pomorskih ekosustava i da pružamo znanje za održivo upravljanje mora, što uključuje se to da pružamo savjetovanje e, vezano uz upravljanje. Imamo 20 država članica koji su svi na području Baltičkog mora, Sjevernog mora, Atlantskog oceana i sama srž misije ICES-a tiče se naših stručnjaka. Imamo naime mrežu sa više od 1500 aktivnih stručnjaka koji godišnje sudjeluju u e, izradi savjetovanja e, ICES-a i to čine u okviru nešto malo više od 160 radnih skupina i radionica koje održavamo diljem tijekom godine. Neću se samo na znanstveni dio, već isto tako i na savjetodavni dio ICES-a, budući da nas se priznaje e, prije svega što se tiče regionalnih organizacija za upravljanje za uh, sjeverni istočni Atlantski ocean. Mi smo dakle glavni pružatelj savjetovanja, dajemo dakle NEAF-u e, savjetovanje, dajemo savjetovanje i organizaciji NASCO, a dajemo savjetovanje isto tako na kraju i Europskoj komisiji. Također savjetujemo i OSPU i Helsinsku komisiju koje, se bave okolišem na moru mi pružamo savjetovanje na zahtjev. Dakle, nije tako kao da mi samo inicijativno izražujemo savjetovanje, već učinimo činimo na temelju zahtjeva. A većinu toga stoji u administrativnom sporazumu koji imamo sa Europskom unijom, dakle imamo sa Europskom komisijom jedan savjetovani sporazum gdje smo specificirali kakvo savjetovanje dajemo komisiji, koju vrstu savjetovanja, dakle imamo taj okvir za savjetovanje ali tu ne govorimo o metodama i alatima, jer veoma važan dio naš gleda je taj da smo nezavisni i da možemo izdati savjetovanje koje će biti politički neutralno, da tako kažem, ali mi izdamo savjetovanje samo na temelju zahtjeva. 2017. godine je ICES pružio savjetovanje e, što se ribovnih mogućnosti za 194 ljivih stokova. Sve u svemu Dajemo savjetovanje za 250 ribih stokova, ali ne svake godine. Dakle, kad kad svake dvije ili svake tri godine. Dakle, ne izdajemo za sve ribih stokove savjetovanje e, svake godine, ali otprilike nešto manje od 200 stokova ipak svake godine. Imamo isto tako tri vrste savjetovanja što se tiče utjecaja na ekosustave. A osim toga, a to je jasno određeno u savjetodavnom sporazumu s Europskom komisijom i u memorandumu o sporazumijevanju kojeg imamo sa drugim klijentima. Također dajemo savjet vezano uz posebne zahtjeve koje zaprimamo od tih tijela, ali su tako i od, iz država članica koje su dakle, u ICES-u. Tu imamo čitav niz tema Može se raditi o utjecaju ribolova na morsko dno. Imamo savjetovanje za, što se tiče upravljanja ribolovom, dakle pritisak e, ribolova i tu imamo dakle čitav niz različitih tema s kojima se bavimo u okviru tih posebnih zahtjeva, ali svi oni se tiču upravljanja oceanima i morama dakle upravljanja ribolovom ili upravljanja okolišem. Što se tiče procesa, imamo vrlo sveobuhvatan proces eh, kako izrađujemo savjetovanja i to je i dio toga kako procjenjujemo kvalitetu našeg savjetovanja. Dakle, imamo prikupljanje podataka i znanstveno savjetovanje o ribolovnim mogućnostima zapravo zahtjeva veliku količinu podataka i to je odgovornost država koje su članice, koje su ICES-u. I to se odvija za Europsku uniju u okviru okvira za prikupljanje podataka gdje imamo i partnere koje prikupljaju podatke za zajedničku ribarstvenu politiku. Dakle, imamo prikupljanje i procesiranje podataka, to je važno. Zatim, ICES razvija smjernice za sve države koje članice u ICES-u imamo e, nekoliko baza podataka. E, svi ti podaci onda odlaze u e, skupine stručnjaka, oni su zapravo sam motor, sam pokretač našeg savjetovanja. Tu nam dolaze stručnjaci iz svih država koje su članice ICES-a što znači da kada pružamo savjetovanje Europskoj komisiji na, nekom, na neki posebni zahtjev, onda imamo znanstveni temelj za to savjetovanje koje nam može doći iz država izvan eh, Europske unije, ne samo iz država članica Europske unije, jer imamo stručnjake i eh, izvan Europske unije. Dakle, svih 20 eh, država onda sudjeluju u tome. U stručnim skupinama imamo i peer review, imamo posebnu skupinu za to i to ta rad onda predstavlja temelj za e, nacrt, to je formulaciju savjetovanja. Dakle, znanstveni podaci moraju biti spremni, to je preduvjet, ali zatim ih treba učiniti lako shvatljivim, lako čitljivim i iskoristiti ih na način da ti podaci mogu biti važni za e, one koji upravljaju sustavima i tu imamo dakle jednu drugu skupinu koja se bavi izradom e, tog savjetovanja i onda savjetodavni odbor unutar a konačno odobrava to savjetovanje. Imamo prilike 40 e, skupina za izradu savjetovanja, što nam samo ukazuje na to koliko e, je velik e, obujam našeg rada i koliko značajno radimo sa Europskom unijom. Evo, slučne skupine su, kao što sam rekao, samo pokretač, sam pokretačice. Sad tu vidite nekoliko slika njih i imamo velik broj skupina koji onda sudjeluju u tom procesu. Većina tih e, stručnih skupina se sastaju godišnje, možda se bave pojedinim ljim ili pojedinim specifičnim zahtjevima koje zaprimimo i izrađuju znanstveni temelj za naš rad. Za savjetovanje nečega morate imati jasan cilj. Za ICES je važno da ne sjedimo samo oko stola i da sami nadređujemo kako savjetovanje trebamo dati. Nama je potreban pravi okvir i pravi ciljevi su nam potrebni za to savjetovanje, a e, ciljeve imamo zapisane u međunarodnim sporazumima, primjerice u Konvenciji UN-a o pravu mora, u e, sporazumu UN-a o e, migratornim ljubim stokovima, u kodeksu ponašanja organizacije FAO-a imamo izjavu iz Johannesburga vezanu uz maksimalni održivi prinos. Zatim imamo naravno i same političke mjere klijenata e, kojima pružimo savjetovanje, dakle, bilo da se komisijama ili vladama. I ključni elementi koji proizlaze iz svih tih e, međunarodnih sporazuma, koji su naš okvir, su e, pristup predostrožnosti, najviše održivi pristup i pristup koji se temelji na ekosustavima. I to su zapravo tri ključna pojma s kojima se ovdje bavimo. Što se tiče ciljeva ZPP-a, zajedničke basne policije ZPP-a, dakle tu mi moramo zapravo opet iznova objašnjavati kako to radimo kada pružamo znanstveno savjetovanje. Dakle, tu se radi o tome da trebamo primjenjivati pristup predusnožnosti za upravljanje ribolova i da se moramo pobrinuti da se biološki resurski mogu oporaviti i da imamo eh, određene populacije eh, vrsta koje se love, koje su iznad razine eh, s kojom možemo proizvesti najviše održivi prinos. To je dakle jedan od ciljeva ZRP-a i to je temelj onda našeg savjetovanja i temelj e, s kojim se služimo kako bismo izradili naše savjetovanja. Što se tiče savjetovanja o jedinstvenim bim stokovima, tu mi e, istražujemo status stokova prema pristupu složnosti, prema referentnim točkama i ciljevima o, e, MSY-u kao što stoji u međunarodnim sporazumima i u ciljevima ZRP-a. Također dajemo savjetovanja i vezano uz ribolovne mogućnosti za sljedeću godinu ili za sljedeće godine, to može kad dakle biti savjetovanje za razdoblje od idućeg dvije godine. Dakle, tu gledamo kako, je stanje sa resursima i koliko možemo iskorištavati ribe stokove u skladu sa međunarodno uspostavljenim ciljevima. Dok to radimo, temeljimo se na već strategijama ili planovima mm. upravljanja koji su uspostavljeni u europskom sustavu ili primjerice ako se to odnosi sporazuma između Europske unije i Norveške, će nam to biti teme za savjetovanje. Dakle, tu gledamo kakvi su ciljevi toga, ciljevi upravljanja i to ćemo onda iskoristiti, ali pod uvjetom da je taj plan u skladu sa pristupom predostrožnosti. To je za ICS preduvjet za izradu savjetovanja i to je zapravo jedini preduvjet kojeg ICS sam uspostavlja. Dakle, mi ne dajemo savjetovanje ako smatramo da e, to nije u skladu sa pristupom predostrožnosti i u skladu sa međunarodnim standardima. Ako ne postoji plan upravljanja, ili ako nisu sve strane potpisale toga, onda mi dajemo, e, onda dajemo preporuku o najvišem održivom prinosu. Za to nam je potrebno dosta podataka, dosta informacija, a za neke riblje stokove nemamo potrebnu informaciju da bismo izradili savjet e, o MSY-u i onda dajemo samo jedan e, savjet iz predostrožnosti. Evo ispričavam se, samo moram malo ući u tehničke detalje. Kako dajemo savjetovanje? Mjerimo stanje s Ribnim stokovima prema referentnim točkovima. A e, MSY e, i tak su glavni ciljevi i toga smo smo naći broj referentnih točaka koje onda možemo koristiti. Mi smo izradili referentne točke koje se tiču granica biomase gdje gledamo onda kako možemo procijeniti riblji stok, ili ta taj stok zdrav, je li siguran, je li unutar biološkim granicama ili ne. tu imamo dvije referentne točke. Također moramo naći i referentnu točku koja se tiče najvišeg održivog pinosa i što možemo onda usporediti sa time koliko se riblji stok e, lovi u skladu sa ciljem ostvarena najvišeg e, održivog prinosa i tu imamo različite indikatore koje nam kažu koliko je relativna veličina ribih stokova ili imamo podatke i o e, smrtnosti ribih stokova, dakle da vidimo koliko možemo godišnje izlovljavati riba, a da bismo ipak dugoročno stvarili najviše održivi prinos. Ovo je primjer e, statusa ribih stoka gdje dajemo savjetovanje o, tome kako zadaju ulovi, dakle imamo tu e, iskricavanja, imamo odbačen ulov. Sa obvezom iskrcavanja sada zapravo je to još izazovnije za nas. Imamo tu informacije e, kako, kako se odvija smrtnost riba, e, kako se odvijaju godine starosti ribe. Isto tako imamo i referentne točke tu. I možemo reći da prema referentnoj točki predostrožnosti da se ova vrsta dakle lovi unutar e, bioloških granica, ali ipak e, dosta ispod razine smrtnosti, da nećemo još uspjeti ostvariti najviše održivi prinos. Također vidimo razvoj ljubih stokova prema referentnim točkama o biomasi. Tu možemo vidjeti jesmo li unutar sigurnih bioloških granica i naravno gledamo kako možemo ostvariti najviši održivi prinos prema ciljevima ZRP-a. Procjenjujemo stanje ribljih stokova, ali procjenjujemo i nešto drugo neme. Koristimo još dodatne referentne točke, evo to je dosta tehnički, pokušat ću to objasniti. Imamo imamo jasno pravilo što se savjetovanja. Dakle, mi ne određujemo proizvoljno e, kolike su količine ribih stokova, nego je to sve jasno određeno. Dakle, kada je riblji stok iznad one granice gdje možemo ostvariti e, najviše riblji e, prinos, to je trigger, onda gledamo kako na to utječe smrtnost riba, a ako smatramo da je riblji stok ispod te granice gdje je moguće ostvariti najviše državnu prinos time, onda ćemo dati savjetovanje koje je u skladu sa manjom ribljom smrtnosti, vezano uz to koliko smo mi udaljeni od te točke koje nazivamo trigger točkom. Dakle, postoje jasna pravila kako to primjenjujemo. Vidim da sam pri kraju govora, pa bih se usredotočio malo na pitanje kvalitete savjetovanja. Vrlo je važno da znamo i da budemo svjesni toga da savjetovanje koje mi dajemo snažno utječe na upravljanje ribolovom i na zapravo ribane diljem Europske unije. Stoga je naravno vrlo važno da se pobrinemo da savjetovanje koje dajemo je savjetovanje od najviše moguće kvalitete. I imamo šest kriterija za kvalitetu koje koristimo. Naime, moramo imati najbolje raspoloživo znanje kao temelj za naše savjetovanje, dakle podaci i znanstveno mora, biti kvaliteta osigurana, to radimo sa peer reviewama. Također moramo imati transparentan proces, što znači da osim stručnih skupina, dionici mogu isto tako kao promatrači sudjelovati u većini koraka procesa. Vrlo smo ponosni što smo nepristrani, što smo politički. Imamo odmak i mi toga možemo odlučiti o metodi s kojom radimo. I možemo znanstvene partnere tako uključiti u to savjetovanje. Naravno, savjetovanje koje mora biti relevantno i moramo ga izdati pravovremeno u okviru onih okvira koje sam malo prije objasnio. Mislim da sam evo sad iskoristio svoje vrijeme. Hvala vam. Merci beaucoup, monsieur Kierkegaard, pour cette euh, présentation. Hvala lijepa, gospodine Kierkegaard, na vašem izlaganju. Zamolit ću sada Nika Bailey-a, koji je član eh, eh, SFP-a, eh, koji radi dakle, na različitim mogućnostima vezanim za ribarstvu da nam e, dođe e, to izložiti. E, dakle, imamo danas najbolje stručnjake među nama, pa ćemo dobiti vrlo jasnu sliku o svemu. Izvolite, gospodine Bejle. Ja ću govoriti o tome kako moja organizacija radi, dakle, znanstveni E, e, naš znanstveni odbor e, kako radi. Govorit ću vam kako smo davali savjete o takovim, dakle dozvoljenom ulovu i na kraju ću govoriti o obvezi iskrcavanja, ulozi vezani za višegodišnje planove i e, za e, mogućnost e, ribarstva na sredozemlju. SCTF je dakle dio Europske komisije i osnovani, kako bi dao najbolji znanstveni savjet. Dakle, prima od ICS-a savjeta imamo jedan odbor u kojem ima 31 član koji je E, imenuje glavna uprava Mare e, nakon konsultacije. Oni su imenovali dakle na tri godine i sastaju se tri puta godišnje u plenarnoj sjednici. A dio e, našeg rada rade dopisni članovi. Pružamo raznovrsne savjete, e, naročito vezano za provođenje e, zajedničke ribarstvene litike, zatim različitim način, stvarima vezanim za upravljanje. Ali osim toga dajemo i socioekonomske savjete kako na sredozemlju, tako i o E, ribarstvu iz Europske unije vezano za e, ostatak svijeta. Mi dakle e, moramo gledati na mogućnosti ulova i do prije par godina imali smo stručnjaka za upravu reviziju tih kvota i to ne samo iz Europske unije, već iz različitih dijela svijeta, od Antarktika do Atlantika. I e, revizija stokova pokrivala je na stotine različitih stokova. To je bila jedna ogromna enciklopedijska zbirka. I e, uvijek se jako puno pozornosti posvećivalo ribolovu u e, sjeverno-istočnom Atlantiku. A isto tako radili smo i na planovima upravljanja e, stokova ili pa kad smo očekivali probleme vezano za socioekonomska pitanja. Međutim, vidjeli smo da je došlo do neke nepotrebne preklapanja i u okviru zajedničkog ZRP-a donesena je odluka da se prestane sa tim e, revizijom stokova. E, ne bih htio reći da mi sad uopće ne dajemo savjete o e, takovima. Ne, mi to i damo, ali e, to radimo kada komisija to od nas e, zahtjeva. Primjerice kada se radi o stokovima, imerka ili pak lista. Druga pitanja vezana su za E, fleksibilnost između pojedinih područja s kvotama, e, zatim odredbe e, vezane za usputni ulov i druge stvari, dakle nismo u potpunosti odustali od te uloge a vezane za stokove, ali je ta pomalo izmijenjena. No, pomalo izmijenjena uloga. Sada nešto više o onome što radimo posljednjih godina gdje sve više dajemo potporu e, za e, provedbu operativnih dijelova ZRP-a. Nekoliko aspekata vezani su za određivanje e, najvećeg dopuštenog ulova. Glavni, jedan od glavnih aspekata novog ZRP-a jest obveza iskrcaja i e, postoje, jako su bitni e, vremenski rokovi. Imamo regionalne e, skupine za upravljanje gdje idemo na potpunom usvajanju politika. Nemamo sada vremena ući u pojedinosti, međutim radi se o pristupu u različitim fazama kako ne bi svi alati, sva plovila ili sve vrste bili istovremeno podvrgnuti obvezi iskrcaja, što naravno je jako izravno vezano za određivanje takova. Trebamo vidjeti kakvi su tokovi, dakle neki uopće nisu podvrgnuti obvezi iskrcaja, neki e, djelomično, a neki u potpunosti. U većini slučajeva daje se savjet o ulovu, međutim za one koje nisu podvrgnuti e, obveze iskrcavanja, bitno je vidjeti e, kako se računa taj e, riblji, e, riblji škart. Ako nema obveze iskrcaja, onda se daje savjet o iskrcaju, a tamo kada se u potpunosti podvrgava obvezi iskrcaja, onda se treba dati savjet o ulovu. Oni koji su djelomično podvrgnuti tome e, vezani su e, jako za naš odbor, znači znanstveni odbor, jer se od nas e, tražio savjet o tome kako izračunati sve to. Trebamo vidjeti kakav savjet ulova ICS daje kojeg mi ne smijemo pre, preći, da ne smije biti više od toga, a nakon toga treba se davati savjeti o vrsti ribnih alata i dakle e, moramo zapravo informirati o sve ukupnom e, ulovu i o e, količinama škarta koje ne su e, podvrgnuti obvezi iskrcaja. Dakle, tu se treba prilagoditi tako i to zapravo u osnovi ne dopušta e, da se e, prekomjernu eksploataciju niti povećanu stopu smrtnosti. U osnovi to radi skupina stručnjaka svake godine i to daje, kao što vidimo, neovisno tijelo i to se onda primjenjuje za različite vrste e, riba u e, Europskoj uniji. A e, konačnici o tome odlučuje glavna uprava Mare. Nadalje, bavimo se puno različitim planovima. I e, to je jedno od bitnih aspekata s kojima se ra radimo. Naš odbor e, ima u nadležnosti da procjenjuje višegodišnje planove i da pomaže savjetima vezano za operacije. E, u velik broju od velikom dijelu ribolova radi se o različitim vrstama ribarstva i koji se odvije istovremeno i onda njima e, dajemo savjete. Bavimo se dakle i različitim e, sektorima, primjerice u Irskom moru, odnosno u zapadnoj Škotskoj, nemamo precizne e, gospodarske planove da bismo davali savjete, ali također interveniramo i na, za zapadni Mediteran i za malu pelagijsku ribu na Jadranu. U prethodnoj fazi dobro se kontrolira smrtnost za različite stokove, ali u ovom mješovitom kontekstu stroga pravila mogu biti previše nefleksibilna i e, presložena kako bi se ostvarili neki od ciljeva zajedničke ribarstvene politike od kojih je glavni najveći dozvoljeni prinos. Dakle, e, neki e, od vas možda ne poznaju situaciju sa svim e, dobro ICTS ovdje govori o mješovitom ribarstvu i tu su dva bloka, maksimalni i minimalni, koje ću kasnije objasniti, a svaki od tih blokova ima devet dijelova, svaki vezan za jednu vrstu. S jedne strane e, dopušten je e, ribolov sve dok se svi takovi svih vrsta ne ulove. Odnosno, e, tu zapravo su neki takovi zapravo prekomjerni i prevršili smo sasvim sigurno e, dozvoljenu smrtnost. S druge strane, na desno, gdje je primjer minimuma. I e, cijela priča staje kada se e, ostvari prvi tak, gdje se zapravo ne omogućuje u potpunosti e, da se ostvari ciljevi ulova. Dakle, niti lijevi niti desni blok nisu u potpunosti zadovoljavajući, a zapravo bi e, uspjeh bio kada bi se ta dva bloka uskladila. E, naš otpor zapravo se želi baviti više razmjerima MS ova je e, negoli fiksnim vrijednostima. ICES je dao takve e, razmjere, takvu e, paletu koja bi išla za pojedine vrste, a to se pokušava vezati i za ekonomske modele. Primjera radi, u ovom slučaju postoji šest tokova, odnosno šest vrsta iz Sjevernog mora, koje u jednoj simulaciji niza godina koji idu do 2020. godine koristi se jednostavno pravilo za te razmjere. Ako je dakle stok iznad gornje razine MSFY-a, onda se smrtnost smanjuje do najvišeg, e, do maksimuma, a ako je ispod minimuma, onda se podiže na e, taj minimum i zapravo se traži srednja vrijednost. Tu postoje dva cilja ribarstva. Jedno je maksimalan ekonomski efekt, a drugi je e, temelj ZRP-a. Zapravo bi bilo bitno da se te dve crte zapravo negdje spoje. Maksimalni dopušteni prinos bi e, bio, dakle, cilj. Što se tiče Ivera, Lista i Mola, tu se postignuti prilično dobri rezultati e, kod približavanja. Čak i kod oslića e, tu se e, dalo dosta dobre rezultate. E, međutim, kod bakalara tu imamo malo slabije zapravo rezultate i zapravo ta vrsta ne može onda ostvariti svoj puni potencijal. Ovo nije baš izuzetan na vrsta primjera, ali jednostavno pokazuje da ovisno o pravilima koje promjenjujete možete ostvariti e, više ili manje. Pa, prema tome treba možda nastaviti ispitivati te mogućnosti. Ovdje imate i gornji, e, dakle, dakle maksimalni dio tog razmjera. E, tada i ste zapravo u lošoj poziciji, a zapravo biste trebali e, djelovati u tim nižim dijelovima razmjera. Situacija se može mijenjati, primjerice vezano za obvezu iskrcaja i e, stoga nije lako zbog svih tih promjena slijediti ciljeve. A prirodna smrtnost i e, uloga efekata e, različitih vrsta e, je nešto što i tekako utječe na modelizaciju. A sada nešto o našem radu na sredozemlju. Već je spomenuto da postoji svega nekoliko stokova plavoperana tuna i sabljarka kojima se bavimo, a sada se no, nedavno e, načinjeni su prijedlozi vezani za pelagijsku ribu, ali koliko ja znam sad još nije došlo do napretka na tom planu. E, Prilično e, se svi e, brinu oko situacije stokova na sredozemlju. 2016. godine pokušava se učiniti nešto kako bi se situacija stokovima poboljšala. osim što se ustanovljava koliki su stokovi, pokušavaju se Znači i e, alati e, da bi se e, mjerilo situaciju na sredozemlju i tu se jako napredovalo. Dakle, u načinu procjenjivanja situacije na Mediteranu. Sad ću malo preskočiti moje sladove, ali ću reći zaključno te imamo sada u našem odboru manje rutinski, a više stratešku ulogu radimo na višegodišnjim planovima i dalje odgovaramo na ad hoc pitanja i sve više pratimo ZRP i e, sve više smo uključeni u rad na sredozemlju, a trebali smo odgovarati i na situaciju na ribarstvu i u drugim dijelovima svijeta na koje se sada nisam osvrnuo. U osnovi naš odbor i dalje e, daje velik broj e, savjeta iz različitih područja vezano za ribarstvo, ekonomiju, i socijalna pitanja, ne samo o maksimalnom dopuštenom ulovu. Najviše hvala gospodine Bejle, hvala vam na vašem izlaganju. A sada se obraćam Pimu Viseru. Gdje je Pim? On je pisok čovjek, trebali bismo ga lako vidjeti. A, to je. Pim Visser, koji je direktor exekutiv de... Pim Visser, koji je izvršni ravnatelj eh, Visneda. Tu se radi o udruzi eh, organizaciji organizacije proizvođača iz Nizemske koji će nam dati iznijeti percepciju ribara o godišnjim takovima. Nije li tako, Pim? thank you for the invitation and Hvala, hvala na pozivu i hvala vam što mi pružate mogućnost da razmijenimo neke ideje. Mislim da je Monty Python rekao, a sada nešto skroz drugačije. Dakle, ovdje se radi o točki gledišta ribarstva, ribara, a ne e, znanosti. Dakle, evo par riječi o našoj e, udruzi. Dakle, mi predstavljamo mi smo krovna organizacija koja predstavlja proizvođačke organizacije u Nizozemskoj. Bavim smo se demerzalnim ribolovom, predstavljamo 65% nizozemske, e, nizozemskog e, lista i 35% ulova međih kozica. Dakle, evo, mi smo svakako e, jako zastupljeni. I ova posvećenost pokazuje razliku između znanosti i donošenja odluka i ljudi sa terena, jer ribari imaju svoje lokalne ribarske zajednice i u regiji oni imaju svoje organizacije proizvođača, no na, nacionalnoj i međunarodnoj e, razini imaju svoje aktivnosti u Briselu i u Hagu, u Den Hagu. Povezani smo međunarodno sa Europešom, EUFA-om i EAP-om. A cilj je dakle da se napravi flota koja održivo djeluje. To je naš zajednički cilj i mi želimo dakle omogućiti ribarima da i dalje ribare. Mi predstavljamo dakle i pelagijsku udrugu. E, mi imamo isto tako predstavljamo i E, Kočarci s hladnjačama, to je jedna posebna udruga i kao što vidite to postoje 99. godine i ovdje vidite ovdje gdje su svi ovi e, logovi. E, nažalost morali smo ukloniti britanske udruge. Govorimo o plovilima, dakle imamo jako velike koće do jako malih koća, E, no jedina zajednička stvar je što se tu radi o ribarima, jer ono o čem govorimo ovdje je se o ribarima i njihovim obiteljima i mi govorimo dakle o glavnom cilju ribarstva, to je prehranjivanje svijeta. Imamo sve veće, sve brojnije stanovništvo na svijetu, s lijeve strane imamo sliku iz Afrike, a s desne strane zapadno europsko tržište, ali prehranjivanje svijeta jest ključno značaja za sve. Upravljanje je isto tako stvar koja se tiče ribarstva. Ribarenjem se može upravljati samo e, posredstvom ponašanja ribo, ribara, a stokovi se razvijaju pod utjecajem menadžmenta. Ne možemo upravljati stokovima, možemo upravljati samo ribarima. I znanost ribarstva nije egzaktna znanost. Sve brojke koje imamo sa tri ili četiri brojke iza zareza i u točke se mogu mijenjati, sve ovisi o modelu, uporabi modela, formuliranju modela. Dakle, točna, točan obim stokova ne može biti određen. Možemo vidjeti i primijeti samo trendove iz zadnjih godina, mogli smo vidjeti samo da ti trendovi idu nagore. I imajući to na umu, e, korištenje točnih podataka u tom trenutku sugeriraju da je to kriva realnost a širina pojasa je, kao što smo čuli malo prije, su najbolji pokazatelji stvarnog stanja. Bit znanosti je da pomogne utjecati na ponašanje ribara kako bi se bolje upravljalo ribarstvom, a za to je potrebno imati dobar odnos između ribara i znanosti, odnosno znanstvenika. To je ključnog značaja. Kao što ste upravo čuli, prolazimo kroz određivanje višegodišnjeg taka, što stabilnost, ali to također zahtijeva kontrolirani razvoj kapaciteta u mješovitom ribarstvu. Ne može se povećati kapacitete ili smanjiti kapacitete iz godine u godinu. Trebamo imati stabilnu situaciju i mogu vam reći da što se nizozemske tiče u Sjevernom moru, mi tu stabilnu situaciju sada imamo. I sve u svemu nije moguće upravljati svakom apsolutnom vrstom. Stoga grupiranje uz praćenje stanja određenih vrsta je potrebno. Ne može se drugačije upravljati jer se ne može znati točno kako je stanje svake, apsolutno svake vrste ribe jer jednostavno ne raspolažemo znanstvenim mogućnostima niti proračunskim mogućnostima da koristimo sve te resurse. I za to je inovativan nadzor potreban. Inovacija je ključna riječ u znanosti. Potpuna dokumentiranost je ključna stvar, a potpuna dokumentiranost nije ista stvar kao CCTV nadzorni sustav kamera. Dakle, puna dokumentacija, puna dokumentacija, a ne radi se tu o sustavu, jer e, sustav nadzornih kamera CCTV, iako obećava, je nešto što je tek u povojima, a cijena tog nadzora je disproporcionalno visoka. Dakle, moramo dalje razvijati tu tehnologiju, to je ono što je potrebno, no moramo također uključiti ribare sa najniže razine u ovome svemu, jer vidjeli smo da uključivanje ribara u znanost je od ključnog značaja. Sektorsko prikupljanje podataka, odnosno valjano prikupljanje podataka iz sektora kroz sektor, to je ključna stvar. Naš slogan je pratimo znanost. Dakle, pratimo znanost. To znači da dosi tehnički ribolovni dosije, ne trebaju biti političke teme rasprave, dakle, to, ne, to nije nešto o čemu treba debatirati. Dakle, pratimo znanost, ali što je znanost ovdje? Što se misli kada se kaže znanost i koji su najbolji mogući znanstveni savjeti? Može se također dogovoriti da se ne zna nešto i to je znanost, a ne znati nešto i časno je reći da se nešto ne zna i to je znanstveni za savjet i ne znati sve do pojedinosti nije uzrok za paniku samo po sebi. Dakle, treba pratiti savjete znanosti, ali treba prihvatiti da sve što se da se sve ne može znati i to je realizam. Dakle, ne treba inzistirati na odgovorima koji ne koje ne možemo dobiti i znanstvenici ne bi trebali biti, ne bi se trebali bojati reći da ne znaju, a menadžeri ne bi trebali djelovati poput trbuhozboraca. A znanstvenici ne bi trebali biti nečije lutke, jer formuliranje pitanja često predefinira odgovor. A predefiniranje odgovora je najbolji ponekad e, znanstveni savjet. Dakle, znanstvenici si ne bi smjeli dopustiti ponekad da ih se koristi kao lutke. Oni bi trebali davati svoje mišljenje, iznositi svoje mišljenje, a ne odgovarati na postavljeno pitanje. To nije grijeh i ako menadžeri se e, ne drže savjeta, to samo po sebi nije e, neodgovorno. Menadžeri bi trebali koristiti znanstvene savjete koliko god je to moguće, ali menadžeri imaju vlastite odgovornosti. Menadžeri se ne trebaju skrivati iznad znanosti. Evo dopustite da vam to prikažem na primjeru obliča i rumbača. Za te vrste se nema dovoljno podataka i stoga je napravljena smanjenje iz godine u godinu. Tijekom TAC-a bez znanstvenog opravdanja napravljeno je smanjenje, no istovremeno je flota e, smanjena zbog scheme zbrinjavanja i tako dalje. Od 2012. zbog toga svega došlo je do situacije zagušenosti i morao se smanjiti i iskrcaj i povećati odbačaj i bez opravdanja e, odredbe taka su prešle na analitički sustav, dakle odbačaj je povećan i znanstvenici su se složili da e, ne raspolažu dovoljnim podacima, ali su si rekli da moraju pružiti odgovor iako ne raspolažu dovoljnim podacima. Industrija se požalila na to, i nizozemska industrija tražila je od nizozemskih vlasti da, odrede da to odrede kao prioritet i e, nizozemske vlasti su tražile od ICES-a nova mjerila. 2017. na vijeću se e, djelovalo i vijeće je aktivno sudjelovalo, odnosno stru i došlo se do puno podataka. Dakle, ovdje je ovo je vodio ISIS, i e, u ljeto je 2017. je došlo do velike promjene. Sada sa, e, znanost je htjela, je savjetovala 300 no povećanje za 2017. Tu se savjetovala dođe do 50%, a 2018. do 60%. No, ta, te znanstvene preporuke se nisu, nisu praćene. Komisija je predložila porast e, taka od 20%, jer komisija možda zna više o znanstvenika, htjela je izbjeći smanjenje naredne godine, a vijeće također nije poslušalo savjete znanstvenika i oni se dogovorili da dođe do povećanja 40%. No, veliko je pitanje što bi se dogodilo da je ISIS savjetovao smanjenje od 60%. Da li bi se to poslušalo? Dakle, ribarstvo i znanost moraju surađivati. Treba uključiti jedno u drugo. Mi u Nizozemskoj nadograđujemo znanstvene kapacitete, sposobnosti, radimo sa e, bliskoj suradnji sa istraživanjem i znanošću. Pristup od ozgo nadolje je e, isključen. Dakle, radi se od e, nulte razine do nagore. I promijenjena je paradigma, paradigma automatske borbe i sukobljavanja sada se susrećemo i surađujemo, svaki ostaje u svojoj ulozi industriji. Partnerstvo između industrije i znanosti se razvilo zahvaljujući povjerenju zahvaljujući e, razmjenjivanju podataka. Doprinos industrije radi se posredstvom naših e, vlastitih neovisnih znanstvenika koji radi u našim organizacijama. Treba imati e, zrelu industriju koja, kako bi poslala transparentno u potpunosti i raditi i surađivati. suradnje industrije i ribarstva su ključni. Možemo graditi mostove između industrije, znanosti i menadžmenta. I postoje dovoljni e, primjeri ovih e, e, ove situacije. Dakle, tu imamo godišnje, godišnje nadzore gdje se znanstvenici ukrcavaju dakle na plovila i surađuju sa e, ribarima. Imamo akustične e, nadzore gdje isto tako surađuju e, znanstvenici i ribari. Imamo rad na nadzoru stokova listova. Isto tako imamo suradnju na ribarenjem električnim impulsima. Isto tako imamo hackathon koji je inovativni način ribarenja i tu se radi o inovativnim pristupima. No, institucije, ispričam se što sam oko e, drzak, institucije se moraju prilagoditi ovim, ovoj novoj stvarnosti. Dakle, postoji drugačija uloga za znanstvene institute i su zakonodavci su zakonodavci trebali bi prihvatiti novu realnost e, u kojoj ribari znanstvenici surađuju i ICIS trebao bi prihvatiti tu novu realnost jer to ide svima u to je svačijem interesu, dakle proaktivno se treba prilagođavati. To kaže misli su, trebaju se otvarati brže. ISIS se otvara, ali trebalo bi to biti bolje i brže. Još uvijek imamo dojam da se radi tu o kuli od slonovače.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 start over again. No. Evo, moram ubrzano premotati sve ove slajdove, ali skoro smo došli do kraja. Dakle, kula od slonovače. Ne smijemo davati takav dojam, treba se otvoriti biti praktičan. I važna stvar jeste da savjetodavni odbori trebaju imati svoje mogućnosti proračunskog djelovanja i općenito neovisnog rada, a STCF trebao biti otvoren, za, e, otvoren prema svim neovisnim znanstvenicima, čak i onima koji rade za, za industriju. Zaključno, otvoren um je sreća za sve. To vrijedi i za ribarstvo, ri, industriju, vlasti, institucije. Pred nama je nova realnost. Industrija treba biti partner eh, od povjerenja. Organizacije ribara trebala bi izgraditi svoju mm, bazu podataka i znanja i ne treba biti per se, mislim po automatizmu neko nepovjerenje između vlasti i industrije. Industrija i znanost trebaju surađivati rad i odbacivati institucionalizaciju, a institucije trebaju e, prihvatiti novu situaciju, jer instituti su jednostavno više skupi za rad plavih ovratnika, odnosno radnika koji se može puno jeftinije raditi i obavljati na razni industriji. Hvala lijepa. Hvala Pim, hvala na ovim pojašnjenjima, objašnjenjima. Sada ću predati riječ gospodinu Gonzalo Karvalju koji je predsjednik nevladne organizacije udruga pomorskih znanosti i suradnje, kao što po njegovom imenu možemo zaključiti, on je iz Portugala. I govorit će nam o stavu nevladne organizacije u godišnjim takovima. Čim Silvana pripremi prezentaciju. Eto, izvolite. Gospodine Karvalju imate riječ. Um, Hvala. Lijepo za početak bih rekao par riječi na portugalskom. Odbor, e, zahvaljujem se odboru za ribarstvo Europskog parlamenta što me pozvao da dođem na ovaj e, sastanak odbora. E, pratim vaš rad već proteklih šest godina i jako mi je drago što mogu sudjelovati skupa s drugim stručnjacima. CNS je e, portugalska nevladina organizacija osnovana 2006. godine e, i e, to su osnovali studenti ribarstva i morske biologije na sveučilištu Algarveu. Proučavamo dakle podmorski ekosustav i pokušavamo raditi na smanjivanju različitih vrsta onečišćenja e, uz znanstveni pristup, ali također i uz političku intervenciju. Pratimo ZRP od 2009. godine, dakle od kako je reforma počela i puno surađujemo sa nevladinim organizacijama. Su, kod nas su, sudjeluju u tome e, osam portugalskih nevladinih organizacija, a sudjelujemo je također s velikim brojem europskih i e, međunarodnih nevladinih organizacija kao New Economics Foundation, Greenpeace i New Charitable Trust. Mi zapravo radimo na provedbi ZRP-a, a naša udruga cijena je također i u dva savjetodavna tijela za jugozapadne vode i e, pelagijski savjetodavno vijeće također. Nevladine organizacije dakle e, rade na ovim pitanjima, a u osnovi kako bismo imali dobro ribarstvo e, moramo pratiti situaciju sa stokovima, sa najvećim održivim prinosom i dakle u skladu sa znanstvenim savjetom trebamo odrediti koliki može biti ulov, što je vrlo jednostavno rečeno, ali to je u osnovi tako. E, prethodni govornici su govorili o mnogim aspektima, e, e znanstveni odbor i CES su bili ovdje zastupljeni, oni e, mis smatramo vrlo dobro rade. Naravno uvijek postoji mogućnost načiniti neke stvari i bolje, ali e, tako je to uvijek u znanosti. Međutim, radi se o, o znanstvenim organizacijama koje rade na vrlo otvoren način i e, drugi stručnjaci provjeravaju njihov rad, tako da u njih imamo potpuno povjerenje. O čemu ćemo govoriti sada i što mi e, želimo znati. Naime, kako e, zapravo Europska unija slijedi e, znanstvene savjete i kako ostvaruje ciljeve ZRP-a. Čuli smo da će se ove godine dati puno konkretniji savjeti, što je jako dobro jer se to dugo očekivalo. A što se tiče stavova nevladinih udruga, E, komisija je načinila dakle putem e, nekoliko ispitivanja i studija kroz neovisnu e, konsultantsku kuću Poseidon i trebalo je dakle odgovoriti na dva pitanja. Dakle, jedan o E, znanstvenim savjetima i status stokova u odnosu na biomasu. A odgovori koji su dobiveni su sljedeći. Nažalost, i dalje se prekomjerno lovi riba. Iako je došlo do napretka, 62% stokova lovi se više nego li što znanstvenici sudjeluju. To se e, godinu dana kasnije što malo smanjilo, međutim još uvijek se radi o prekomjernom izlovu u odnosu na znanstveni stavjet. Ako proučimo malo više te trendove, vidimo da ćemo 2020. godine tek biti na pola puta pri ostvarivanju zadanih ciljeva, što je zabrinjavajuće. Sa sastanka u prosincu vijeća kada su određeni takovi vidjelo se da je došlo do značajnog poboljšanja jer su takovi sada u skladu s novim znanstvenim e, savjetima, samo manji dio njih nisu. Međutim, čak niti sljedeći e, te taj e, najveći dopušteni ulog neće se ostvariti ciljevi ZRP-a. E, drugo je što je ustanovljeno da zapravo nemamo e, određen dobar e, raspon najvećeg mogućeg raspona održivog prinosa. I morali bismo imati prilagodljivije referentne točke. Naša organizacija zajedno sa dvije slične španjolske organizacije napravili su analizu publikacije, godišnje publikacije e, Europske komisije nakon vijeća u prosincu. I e, smatramo da je jako dobro da komisija izvješćuje o napretku i e, mi smo to izravno rekli komisiji u našim kontaktima. Naša analiza, međutim, dolazi do zaključka da e, broj takova u skladu sa najvećim održivim e, prinosom se svake godine e, malo pre, pre malo e, prebaci, dakle e, procjene su e, prevelike, ne puno, ali svejedno. I zapravo nije dobra metoda ustanovljavanja su li takovi u skladu sa najvećim održivim prinosima. A također to nije moguće primjenjivati za specifične vrste ili područja. E, nažalost, ustanovljavamo da se ide po načelu dva koraka naprijed, jedan korak natrag. Imamo dakle svake godine neke nove stokove koji su u skladu s najvećim održivim prinosom, međutim neki koji su ranije bili više nisu, što je vrlo zabrinjavajuće i ne ostvaruje onaj napredak koji bismo htjeli vidjeti. Trebalo bi da komisija pojača E, taj e, rad i e, mislim da bi specifikacije same godišnje publikacija trebali biti bolji nego sada. Mislimo da se treba koristiti metodom najvećeg dopuštenog ulova, a ne najvećeg maksimalnog prinosa. A što se tiče sveukupnog najvećeg dozvoljenog ulova, trebalo bi ih se bolje specificirati. Za kraj, dakle, sa stanovišta nevladine organizacije, um, što mi e, smatramo da znanstveni savjeti zaista jesu dobro došli u davanju savjeta oko toga što treba napraviti. Preostala su još dva e, sastanka vijeća u prosincu do e, isteka roka 2020. godine i smatramo da bi se većina stokova trebala uskladiti sa onim što traže e, znanstveni savjeti. I možda se mogu napraviti neka manje izuzeća, ali trebalo bi da se sljedeće godine to isto uskladi u potpunosti za znanstvenim savjetima. E, mi kao i druge nevladine organizacije smatramo da savjete i CESA bi se trebao malo prilagoditi e, kada se određuje e, ukupan dozvoljeni ulov. Bilo bi ključno da Europska komisija da prijedlog za e, to da maksimalni dozvoljeni ulov za 2019. godinu bude u potpunosti u skladu sa zahtjevima za a jer mislimo da nema razloga da to ne bude tako. Što se pak tiče poboljšanja transparentnosti, bilo bi jako dobro da se ono poveća. To se može načiniti na različite načine bilo bi ključno da se vijeće više otvori, ali ako komisija da e, podatke kojima se sve svi dogovorili i da znamo zašto dolazi do nekih prilagodbi, odnosno na koji način je došlo do izračuna. To bi bilo jako dobro došlo i zaista nužno potrebno. Moram reći da je uloga Europskog parlamenta uloga koja se mora ojačati. Smatramo da bi Europski parlament trebao pozvati i vijeće i komisiju da se susreti između znanosti i upravljanja ribarstvom ne budu samo susreti, već da to postane jedna trajan odnos. Hvala. Hvala gospodine Dakle, čuli smo sve što su rekli naši gosti. Sada se kolege mogu očitovati, a najprije dam riječ Urlike Rodost. Ja, ganz vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hab... Äh, Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. vam nekoliko pitanja. Prva pitanja su upućena gospodinu Kierkegaardu. Vi ste rekli da ICES pruža savjet samo na temelju zahtjeva. A moje pitanje je sljedeće. Ako ja postavim ciljani zahtjev sa savjetovanjem, zar se onda može dogoditi da se ne odgovori na cjelokupni kontekst, već samo na to specifično pitanje, ima li to smisla, ima li smisla tako postupiti. I moje drugo pitanje je to, e, što se nam vi isto tako govorili o najboljim znanstvenim podacima, a to je pitanje koje je upućeno predstavniku STCF-a. Rado bih od oba predstavnika čuo što zapravo po time razumijete. U e, planu upravljanja za Sjeverno more sam to sada uključila u tekst, ali e, zanimalo bi me kako vi osobno to definirate. I zatim bih jako rado saznala kakav odnos imate prema ribarima. Dakle, opet te dvije znanstvene organizacije koje savjete Imate li odnos pun poverenja? Ja od ribara uvijek iznova čujem da suradnja se ne odvija toliko dobro. Ribari kažu da se e, uvijek u isto vrijeme vrše uzorci e, na istom mjestu, tako da zapravo nije moguće imati neutralan pregled na situaciju. Ja nisam sigurna mogu li u to vjerovati, ali budući da ste sad ovdje s nama, molim vas da mi odgovorite na to pitanje. Zatim sam još htjela čuti od vas sljedeće. Vi ćete naime sigurno i pratiti ispunjavaju li se vaši prijedlozi onako kako ste ih vi iznijeli i ako do toga dođe, smatrate li da onda kontrole koje bi nakon toga trebale uslijediti, e, jesu li one dovoljne? I još zadnje pitanje e, ovim predstavnicima, što vi smatrate e, o ribolovu sa električnim impulsima, posebice što se tiče rakova, tu sada trenutno imamo velik problem s time. I moje zadnje pitanje upućeno je Pimu. PIM, evo i danas smo opet čuli od vas da se ne slažete s time što će kamere biti uskoro prisutne na bolnim brodovima. A moje pitanje, ako se sve odvija na čestit način, ako nitko nema ništa za skrivati, pa što onda govori protiv toga da se instaliraju kamere na brodovima? Mene ne zanima kada tko ide na e, toalet na brodovima, ali me zanima e, kako se recimo vrše ovi svi razni propisi. Hvala, Ovo je bilo puno pitanja, ali bili ste jako kratki. Dakle, zamoću ću ostale kolege da se toga drže. Dakle, dvije, dvije i pol minute. Jel može tako? Peter, izvoli. Najviše hvala, predsjedniče. Evo, bit ću ja kratak. Dopustite da se osvrnem na ovo što je rekao gospodin Bailey iz SDCF-a i njihovih Aktivnosti. Imam pitanje za, njih, za njega. Naime, u njegovu izlaganju vidjeli smo dakle sustav donošenja odluka i tako dalje. Želio bih se osvrnuti na sadržaj i obvezu iskrcaja. Dakle, što se dešava s tom obvezom iskrcaja? Kako ste to obradili? Naime, 2019. moglo bi doći do određenih problema s obvezom iskrcaja ako se ništa ne riješi po tom pitanju sada. Ja sam razgovarao s ribarima iz brojnih država članica Europske unije koji su mi rekli da će već ove godine 2018. biti problema s obvezom iskrcaja. Dakle, ja ne želim znati sve o tim mehanizmima i postupku donošenja odluka, ali zanima me kako STCF obrađuje obvezu iskrcaja i kakve ćete preporuke iznijeti kako biste izbjegli da izbije, dođe do problema? Jer znam da komisija, na primjer, stalno govori sve će biti u redu i tako dalje, ali kako sve može biti u redu kad vidimo da već sada, e, ove godine 2018. će biti problema. Dakle, htio bih e, konkretan odgovor. Hvala. Ricardo Thank Santoš. Hvala. Najprije želim zahvaliti gostima i želim zahvaliti također i Europskoj komisiji. Ovo nam je omogućilo da široko sagledamo problem eh, koji se bavi ovim saslušanjem. Nažalost, vijeće koje stavlja završnu točku u ovom postupku i koja ima ekskluzivnu nadležnost za ribolovne mogućnosti nije predstavljeno ovdje. Suradnja i postojanje međuvladne organizacije poput ICS-a je od ključnog značaja za napredak na polju upravljanja ribarstva od strane ISSA. a Ali ima još jedna stvar u sredozemlju o kojoj treba razmisliti. U zadnje vrijeme ovdje na odboru smo raspravljali o višegodišnjem planu za sitnu plavu ribu u Jadranskom moru. I u biti ne možemo podržavati neke odluke koje su temeljene na pojedinačnim statistikama i zato su ta mišljenja važna da se dođe do nekog odgovora, ali u sredozemlju izgleda da su odnosi između STEPA i CGPM-a kontradiktorni glede načina upravljanja pelagijskih vrsta u Jadranskom moru. Evo imali smo jednog predstavnika komisije koji nam je rekao sljedeće. Rekao je da će doći do prijedloga mirenja koji će biti miješan na prijedloga CSTP-a i CGP, CGPM-a. Ja bih htio da nam predstavnik CSTP-a kaže kako se može njihov prijedlog odnosno predstavnik STCF-a, e, kako se može pomiriti njegov prijedlog sa prijedlogom druge institucije. Jer STCF predlaže u biti kvote, a CGPM hoće upravljati ribolovom posredstvom ribolovnog napora. Dakle, ovo jedno pitanje za Pima. Dakle, ja nisam shvatio koji je prijedlog za uloge javnih institucija koje se mijenjaju. Dakle, koji je to konkretan prijedlog koji vi predlažete kako bi se ta uloga promijenila i što podrazumijevate pod time kad kažete da treba institucija biti otvorena svim neovisnim e, znanstvenicima. To je već slučaj. Imamo znanstveni kolegi i to je jednostavno otvoreno. Dakle, već, je, već imamo tu situaciju. Eto, to su pitanje. Hvala, Ricardo. Marko Fronte, dvije minute. Kao i Ricardo. Moraš ponoviti, moment. te. Ma ne, šalim se. Evo, doista si sjajno napredovao. Hvala predsjedniče, to tebi dugujem. Evo Marko, izvolite, imate riječ. Evo, tako ću ja zaraditi malo vremena za Rikarda. E, dva vrlo kratka pitanja. I jednom je već govorila kolegica Rodust. Kako ćemo znati da su neki e, znanstveni podaci, najbolji pouzdani znanstveni podaci. Vrlo često imamo sasvim različite podatke i svatko uzme one podatke koje su najviše u skladu s onim što je njima potrebno. Dakle, kako ustanoviti koji su najbolji znanstveni podaci? A drugo, kako e, učiniti e, nešto u ovom času kako bismo imali izvrsne znanstvene podatke. Recimo rasprava o e, Jadranu. Imamo različite podatke, ali postoje političke odluke gdje se kaže ne vjerujemo u to, kako da imamo te najbolje podatke. Neki smatraju da su e, ti podaci krivi i mnogi kažu da da, mi smatramo da ti prikupljeni podaci nisu dobri. Dakle, znanstvenik naravno kaže na meni je da prikupljam podatke i da dam najbolje moguće podatke. A e, poslije treba imati i povjerenja u te podatke kako bismo mogli napraviti najbolje političke odluke na osnovi tih e, podataka. Zato e, molim današnje izlagače da nam kažu kako možemo znati da su znanstveni podaci s kojima raspolažemo oni u koje možemo imati puno povjerenje. Hvala Markolina Da, hvala na ovom jako važnom i jako zanimljivom današnjem saslušanju. Mislim da je ovo prvenstveno upućeno isis i gospodinu Kirkegardu, čije, čije izlaganje bilo jako važno po mišljenju. Naravno, ja nisam nikakav stručnjak e, u ribarstvu, sad nastojim shvatiti o čemu se radi. Sigurno znate da smo imali puno rasprava o ovim e, ovom rasponu maksimalnog održivog prinosa i to nije apsolutno rješenje da se uspostavi i održi stokove iznad e, tih razina. A mene zanima ta riječ upravo iznad, iznad pragova koje može proizvesti raspon maksimalnog održivog prinosa FMSY. Dakle, Evo, moja tema, moje pitanje je malo drugačije, ali u biti vi odgovarate na pitanje Europske komisije. Dakle, možete li nam reći koja su to pitanja bila na koje ste odgovarali kada, su vas, kada vam je komisija postavila pitanje o rasponu maksimalnog državog prinosa? Dakle, ako želimo da se bolje ispune zadani ciljevi, da li nam možete reći nešto više o ovoj riječi iznad i kako se bavite općenito pitanjem, znanstveno gledano o pitanju raspona maksimalnog održivog prinosa. I mi kada čitamo, to smo doista radili, razmatrali savjete se zajednice, govorilo se da ISIS e, u svoje svoj rad mora uključiti neke dodatne kriterije u biti ne kazuju nam kako trebamo i možemo konkretno djelovati kao oni koji donose političke odluke. Naravno, ovo nije pitanje za znanstvenika, ali evo, htjela bih znati da li je ovo doista stvarno dovoljno, jer mi stalno pokušavamo te kriterije revidirati, vidimo kakva je situacija, ali ne možemo konkretno reći kolegama i drugima ništa drugo nego da postoje velike nesigurnosti po pitanju određenih stokova sredano vrijeme. Eto, toliko. Hvala. Hvala. Ani? Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Smatram da je bilo vrlo zanimljivo ovo što su nam danas rekli panelisti. ali ribolov sa e, električnim impulsima je vrlo važan oblik ribolova za nizozemsku i to je uvijek vrlo emocionalno pitanje. Želim postaviti pitanje gospodinu Kierkegaardu i gospodinu Karvalju. Dakle, radi se o ribarima i radi se o političarima, a radi se isto tako i o udrugama civilnog društva. To se dotiče mnogih različitih aspekata koji se tiču i nas kao političare, dakle tu imamo obvezu iskrcavanja i neke druge mjere, a električni ribolov, i to je moje pitanje upućeno predstavniku e, ICS-a, dakle ja sam uvijek jako cijenila vaše prijedloge zato što su oni jako dobro utemeljeni. I stoga me zanima čuti od predstavnika e, nevladine udruge kakva je to organizacija koja se tu pojavljuje na scenu. Pim Fisser je to isto tako spomenuo. Vi se morate međusobno približiti e, kako bi se radili u interesu ribara. Pim Fisser je rekao da ribari i znanstvenici, dakle ribari i organizacije, da se moraju približiti nevaljne udruge, ribari i sve organizacije, ali da to sve onda mora se moći i provesti. Ja jako cijenim znanstvena e, istraživanja i rad e, nevaljnih udruga i rad ribara, ali sve to zajedno treba moći uskladiti kako bi sve to dobro funkcioniralo. Hvala ti, Ani Antonio. Hvala. Postavio bih jedno pitanje upućeno svim onim govornicima koji su govorili o znanstvenim mišljenjima i koji su rekli da će to onda poslužiti kao temelj, za donošenje odluka na području e, ribarstva. Postavljam to pitanje nakon što je rekao i kolega, nakon što je govorio kolega Gonzalo, koji je rekao da treba slijediti znanstvene dokaze kada se radi o ribarstvu. A ja bih htio reći da sam odvjetnik i 30 godina sam se bavio pravom, e, radio sam u sudovima i vidio sam pravna mišljenja razno različitih stileva. Sve strane koje su u nekom predmetu su imali jako dobro detaljna pravna mišljenja, a sva su ta pravna mišljenja bila diametralno oprečna. Kada sam došao u Europski parlament, onda sam ostao zaprepašen sam vidio da je takva ista stvar i sa znanstvenim mišljenjima. Dakle, kada recimo želimo znati je li neka kemijska tvar loša, e, primjerice glifosat, neki pesticid koji se treba koristiti u poljoprivredi, pa onda imamo znanstvena mišljenja koja kažu nešto u potpunosti suprotno. I slično se događa i na području ribolova. I stoga bih htio od vas dobiti e, danas pomoć od e, govornika. Dakle, pomognite mi da znam razabrati ona za sve mišljenja koja su dobra i ona koja su loša. Ja dolazim iz tog pravnog sektora, na to sam naviknut i pretpostavljao sam barem da kada se radi o znanstvenim dokazima da tu postoji određena, određena pouznanost, da se tu e, svaka hipoteza provjerava. A vidim da i u znanstvenom sektoru postoji ta ista variabilnost kao i e, u tom slučaju recimo pravnih mišljenja e, prilikom e, premetra na sudu. Evo, kada se govori o pravnim mišljenjima, onda se tu tako nešto zna dogoditi i ovo je vrlo slično. Hvala vam na ovome. Sada ću riječ dati Klarija Giljeri. Gracias, presidente. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Antonija ima pravo. Što se tiče znanstvenih studija, one se mogu iskoristiti na ovaj ili na onaj način. To smo vidjeli u slučaju glifosata, primjerice. Mislim da kada se radi o ribolovu, da je to ključno pitanje zapravo kako napraviti tu znanstvenu procjenu. To je od ključne važnosti. Mi želimo imati najbolje moguće znanstvene analize, ali pitanje je tko donosi sud o tome. Što je najbolje? To je pitanje. Znanstvena mišljenja i znanstvena savjetovanja su važna, ali su važna ne samo za političare. I kada donosimo odluke moramo nam razmišljati o tome kao političari, ali moramo razmišljati i o ljudima kojih će se to ticati. Dakle, znanstvena savjetovanja imaju vrlo velik učinak. Vrlo su važna, ali treba imati na umu da se tu radi o teritorijima, o ljudima koji će osjetiti posljedice naših političkih odluka na temelju tih znanstvenih podataka. I stoga je vrlo važno da to imamo na umu. Dakle, znanstvena savjetovanja su vrlo važna za naš rad, ali moramo razmišljati o toj drugoj strani. Možda sam krivo shvatila predstavnika iz STCF-a koji je govorio o, novom planu za e, demesalne e, vrste na području sredozemlja. O tome smo govorili danas ujutro, danas jutro smo govorili o Jadranskom moru i koliko svačam, predstavnik iz STCF-a je rekao da je važno imati sustav e, sa kvotama za sredozemlje. da se tako nešto napravi, ali mi ne znamo hoće li to Europska unija učiniti ili ne. Htjela bih pitati njega ili bilo kog drugoga odgovornika, vezano tu raspravu o sredozemlju, da kada se radi o tim vrstama u sredozemlju i Janskom moru, da onda moram reći da nemamo jednoglasno mišljenje e, o tome e, kako treba primjenjivati kvote i rado bih e, čula što o tome misli STCF ili druge predstavljene organizacije. Smatrate li doista da bi se e, ribolovni napori mogli iskoristiti kako bi se definirali naši ciljevi i što mislite o prijedlogu komisije e, o demersalnim vrstama? Imamo jesu, je li to doista dobar trenutak da uvedemo kvote na sredozemlju ili su tu neke treće države uključene u ribolov na tom području? Hvala vam, dragi kolege, postavili ste mnoga vrlo dobra pitanja. Sada ću ponovno dati riječ našim gostima. Prvo gospodin Kirkegaard, zatim gospodin Bailey, zatim Pim Visar i zatim gospodin Carvalho. Izvolite, gospodin Kirkegaard, dajem vam riječ kako biste govorili na pitanja koja su vam postavljena. Thank you very much. Eh, <clears throat> Hvala vam mnogo pitanja i nije jednostavno goditi na sve njih jer bih eh, za to mogao iskoristiti cijelo popodne. Jedno pitanje je to da mi u ices e, samo radimo na temelju zahtjeva, da ne izađemo samo inicijativno savjetovanja. Mislim da je važno da su ti savjeti koje mi izađemo, savjeti koji se temelje na, zahtjevu. Mislim da nije na znanstvenom sektoru da odluči o tome na koja pitanja treba naći odgovor. No, ono to što mi mislim isto tako imamo kao znanstvenici jasnu obvezu da ukažemo na znanje i na informacije e, u područjima za koje smatramo da bi mogla biti važna za upravitelje i dionike koji su uključene u te procese. I stoga smo u e, ITES-u razvili e, jednu vrstu stajališta. To ne izađemo na zahtjev, već je to neka vrsta informacije koju mi pružamo e, za područja za koja smatramo da bi te informacije mogli biti korisne za upravitelj, ali to nitko od nas nije presetražio. Jedan od primjera za to je primjerice jedna tema s kojom se trenutno bavimo. Gledamo kako imamo smanjenu riblju smrtnost, kako imamo e, dobro stanje popitno mnogih stokova, ali sada imamo u europskim vodama, a i na području Sjevernog Atlantika mnoge riblje stokove e, na razinama, na rekordnim razinama e, gdje, ih više nikad prije nismo primjenjivali. Dakle, rekordno visoke razine i to jako utječe na ekosustav. Mi to moramo obraditi, nitko od nas to nije tražio, ali tu mi pokušavamo penjeti informacije, znanje, sve što je bilo korisno. No mislim da je rad na zahtjev najbolji način našeg rada jer pokušavamo naći odgovore na postavljena pitanja. Najbolji raspoloživi znanstveni dokazi, najbolje znanstveno savjetovanje, pa ja sam e, govorio o e, tome kako mi osiguravamo kvalitetu u mom izlaganju i time se vodimo kada pokušavamo izraditi dobro savjetovanje. Dakle, moramo ispuniti sve te kriterije. Moramo imati savjetovanje koje će biti korisno, koje će biti pravovremeno, koje će se temeljiti na e, najboljim mogućim podacima, moramo biti transparentni, moramo imati kvalitetu što se tiče dakle, prove od strane drugih kolega rada i na taj način pokušavamo kvalificirati ono što radimo. Pokušavamo tako to postići no naravno da ne postoji za to nikakva apsolutna vrijednost. Mi dakle ciljamo postići apsolutnu vrijednost, ali to tako moramo moći na najbolji mogući način resurse koje imamo. I stoga gledamo je li to savjetovanje dobro i može li se upotrijebiti. Dakle, je li kvalitetna dostatna za ono što imamo kao cilj. Dakle, kada o ribolovnim mogućnostima izdajemo savjetovanje, tu možemo biti jako precizni, možemo biti jako izravni, moram, pokušavamo smanjiti nesigurnost u našim savjetima i to je ono što je radimo. Dakle, neko je pitao što je sa tim svim nesigurnostima. To pokušavamo uključiti u referentne točke koje imamo. Dakle, tu uzmemo u obzir tu nesigurnost i nadamo se da ćemo sa našim savjetovanjima odgovoriti na te nesigurnosti kako bi se ono uzelo u obzir. Postavljeno je pitanje o rasponima u planovima. Od se tražilo da e, pruži savjetovanje o MFSA-u i tim rasponima. Mi smo zatim vodili raspravu sa Europskom komisijom i pitali smo se e, koji će tu trebati biti kriteriji. Na kraju dana smo izdali savjetovanje gdje bismo imali raspon kojem bismo barem obuhvatili 95% e, najvišeg održivog iznosa. Dakle, gubitak u tom iznosu bi trebao biti manje od 5% ako se koristi dugoročno. Zadržali smo kriterij da bi raspon trebao biti u skladu sa e, pristupom predostrožnosti. Dakle, kada god biste bili u tom rasponu, onda biste ispunjavali taj pristup predostrožnosti, što znači da imate rizik koji iznosi manje od 5% za to da riblji stok izađe iz tog sigurnog raspona samo zbog ribolovnih aktivnosti u rasponu. Mislim da su ti rasponi e, sukladni pristupu predosložnosti, da s njime mogu e, gotovo u potpunosti ostvariti najvišu doživinost, dakle mogli bismo biti malo niži, niže od toga. To je povezano i sa onim pitanjem toga kako biti iznad razina e, iznad kojih je e, dakle, Iblis tog sposoban proizvesti najviše održivi prinos. Kada na razini riblje smrtnosti lovite ribu, što će vam iznad te, što će vam dugoročno dati najviše održivi iznos, onda vidite da će stok fluktuirati i biomasa stoka isto tako. I stoga nije moguće identificirati točno biomasu koja bi odgovarala točno najvišem održivom prinosu. Dakle, veličina stoka će se mijenjati iz prirodnih razloga, zbog temperature, zbog klimatskih pitanja, jednom je zima jako snažna, drugi put zime praktički nema, to se utječe na stokove. Dakle, doći do te prirodne fluktuacije. Naša definicija toga e, kada je ribistok iznad te razine da može proizvesti najviše održivi prinos je ta da smo mi onda u tom rasponu i ako izađemo iz tog raspona, a obično će ribistok malo fluktuirati kada e, ga lovite, da onda nismo konzistentno s time. I stoga moramo naći tu točku gdje se okida ta, e, taj dio iznad razine. Znam da je to jako tehnički, ali evo, mi uzimamo tu donju razinu dok stok ide gore dolje i mjerimo onda riblji stok prema tome. Dakle, ako je riblji stok iznad toga, a iz iskustva onda znamo da je stok sposoban proizvesti najviše održiv prinos, a tu referentnu točku koristimo i kako bismo djelovali. Ako vidimo da dođemo do te referentne točke, onda izdajemo mjere s kojima bismo se mogli opet podići od te točke. I s time mislim da ispunjavamo taj cilj da pružimo savjetovanja našim klijentima u skladu s time da se stokovi održe ili da se oporave i da budu iznad te razine gdje će moći ostvariti najviši održivi prinos. Ali jednostavno nema smisla imati e, to neku točku za procijeniti biomasu jer je to vrlo teško odrediti. Evo mislim da sam otprilike odgovorio na sva pitanja postavljena meni, ostavit ću svakog vremena kolegama. Izvolite. Hvala. Evo, Nick Beli iz STCF-a. Hvala vam lijepa gospodine Kierkegaard. Dakle, riječ e, mogu predati gospodinu Beli u koji je već preuzeo riječ. Izvolite, gospodine Beli. Ne, ne, šalim se, izvolite, da, imate riječ. Hvala. Nekoliko pitanja je postavljeno o nekoliko tema, pokušu odgovoriti na neka od njih. Mislim da se prvo pitanje ticalo baš mene i to u vezi sa obvezom iskrcavanja i što STCF radi po pitanju toga, posebice sa 2019. godinom koja se približava i posebice što se tiče onog ribova koji se odvija na sjeveru Europe. E, da se vratim na ulogu STCF-a, na početku cijelog tog procesa o obvezi iskrcavanja, naime mi smo bili uključeni u čitav niz sastanaka gdje je postavljeno mnogo pitanja o tome može li to biti uspješno, kako da se to stvari koji bi mogli biti problemi. I ja se osjećam s vama i s tim pitanjem koje ste postavili zato što je STCF isto tako i sam kao organizacija postavio mnoga ta pitanja. Što možemo učiniti potencijalno u tome? Pa mislim da je važno prisjetiti se da većina planiranja prije uvođenja te politike je prošla kroz one regionalne skupine koji su bili, bili ti koje su predstavile metodologiju. E, STCF tu ima ulogu da procijeni te prijedloge i mi dajemo onda feedback državama članicama kada smatramo da je nešto neka dobra ideja, da je korisno, onda možemo izraditi prijedlog o tome i zatim onda obično imamo revidirani prijedlog. Dakle, to je jedna od stvari koje možemo učiniti. Ali, kao što je i jedan kolega rekao, to nije norma. Dakle, nije uloga STCF-a da ide okolo i kaže ljudima što da rade. I vratit ću se na to kad budem odgovorili na jedno drugo pitanje. Mi ne radimo to. Mi e, općenito gledamo, odgovaramo na zahtjeve za izradom savjetovanja ili od strane Europske komisije ili e, to jest kad kad u okviru slučne skupine ili kad kad od nek, za nekih dionika koji su u tim slučnim skupinama, oni nam često postavljaju pitanja i mi im onda možemo pomoći. Dvije završne točke o tome. Dotakao sam se e, korištenja višegodišnjih planova i tog istraživanja koliko su rasponi korisni i znam da se rasprava odvija o tome je li to korisno ili ne, ali to će, nadamo se, dati ipak određenu fleksibilnost s kojim bismo mogli spriječiti neke od razvoja da ne dođe do te situacije e, sa preniskim stokovima. Dakle, kada bismo imali te različite pozicije u raspenu, to je jedna stvar. A kao drugo, STCF ima dugo iskustvo u e, promicanju rada što se tiče tehničkih mjera. I tu STCF ima mnogo alata e, koje mi već koristimo i koje bi mogla koristiti industrija. E, mi znamo koji su razlozi zbog kojih industrija ne želi koristiti te alate, to su kad kad gospodarski utemeljeni razlozi zbog sigurnosti na brodovima i tako dalje, ali STCF je jako naporno radio i na promicanju toga i to je moj odgovor na to pitanje. Mislim da je Eskild već e, djelomično odgovorio na to pitanje vezano uz najbolju moguću znanost. Ja bih dodao da kako u ICES-u, tako i STCF-u e, doista radimo na tome da pokušavamo iskoristiti najbolje strukturirane ankete, imamo nezavisne metode i kad kad u to uključujemo industriju, kad kad e, nevladne udruge, to zapravo nije važno, ali e, naglasak je na tome da ankete trebaju biti strukturirane, da se podaci e, sustavno prikupljaju, da onda različiti ljudi provjeravaju te podatke i Mislim da je vrlo važno da obje organizacije s vremena na vrijeme koriste i nezavisne analize od drugih slučaka diljem svijeta. To se tiče onog pitanja koje postavljao kolega odvjetnik, koji je rekao da je mislio da je znanost e, egzaktna. Pa biološka znanost i procjena populacija je sve osim egzaktnim. To je proces procjene i to je nešto što se temelji na vjerojatnosti. I u mnogim analizama koje ICES radi vidite da u njihovim izvješćima e, stoje određene stope nesigurnosti vezano uz e, zaključke koje se daju i procjena oko toga što ćete moći uloviti isto tako je zapravo nesigurna. No, nažalost, politička rasprava i postavljanje e, ukupnog dopuštenog ulova e, ne, daje nam dovoljno manevarskog prostora da e, uzmemo u obzir tu, nesigurnost. Ja ću što želite reći, ali morate imati na umu da procjena divljih vrsta je uvijek nešto što na vjerojatnosti. Evo, zamislite si da ste u balonu, da letite iznad E, nekog terena koji je u oblacima ispod vas i vi ništa ne vidite. I onda vas netko pita možete li procijeniti koliko ima dolje e, stabala. Dakle, procjena divljih ribih stokova je slična tome. Tu imamo tri dimenzije, okoliš je vrlo nepreglediv i mislim da će taj proces uvijek biti takav da će se i dalje temeljiti na vjerojatnost. Dakle, to je o tome. Onda je posebno pitanje o sredozemlju. Kao prvo, odnos između STCF-a i e, GFCM-a. E, mislim da se možemo složiti da to nije uvijek bio lak odnos. Mi surađujemo bliže nego prije, imamo mnogo rasprava i mislim da treba reći da što se tiče procjena o stanju ljubih stokova da se jako zapravo ta oba tijela o tome slažu. Ali što se tiče mjera upravljanja i tu ulazimo u pomalo nesigurnije vode, e, GFCM ima tu određenu ulogu, a STCF odgovara komisiji koja iznosi prijedlog za mjere. Dakle, kao što sam već i prije rekao, ne mogu sada reći ovo je bolje od ovog drugog. Mi odgovaramo i procjenjujemo onda. Bilo da se radi o kontroli e, ukupnog dopuštnog ulova ili o ribolovnog napora i svakako nisam htio reći da smatram da je sustav s kvotama odgovor za male pelagijske vrste, ali ono što bih rekao jest da općenito rečeno upravljanje s najvišim dopuštenim ulovom e, za pelagijske vrste diljem svijeta dosta dobro funkcionira, posebice tamo gdje se obično radi samo jedno ili nekoliko vrsti. Dakle, možda je zgodno pogledati kako se tim upravlja u drugim dijelovima svijeta. A što se tiče ljubavih napora, E, to je nešto što možete iskoristiti, ali morate pripaziti na to e, da imamo dostatnu kontrolu što se tiče ribolovnog alata koji se koristi i na koji način se vrše, vrši ciljani ribolov. E, mislim da su to glavne stvari. Hvala vam gospodine Beli. hvala dakle na svim ovim pitanjima. Možda se nešto krivo produmačilo i možda nismo dobro razumijeli s gospođom Rodust. Ne protivimo se mi kamerama kao takvima, već njihovoj krivoj uporabi. E, jer kada se bavimo dakle e, listovima kao e, vrstama ribe, E, tu je tehnologija preskupa, ali mi imamo različite projekte gdje pokušavamo e, postići da se ta tehnologija još bolje koristi. Dakle, e, zatvoreni krug kamera jeste jedna od mogućnosti koja se može koristiti, ali to nije sada rješenje. Pitanje se postavlja vezane za situacije kada su znanstvenici e, proizvodili takva izvješća. A sada vidimo da znanstvenici imaju vlastite e, načine e, postizanja rezultata, na određeni način se vrše izračuni, a znanstvenici u institutima rade cijeli ukupan posao, ono što sam ja nazvao poslovima radnika, dakle oni zapravo sve nadziru i rade na terenu i na taj način je to sve skupa i jeftinije. Kako spojiti dakle sam sektor i e, politiku? Neki govore da postoji veliki e, jaz između znanstvenika i samog sektora, jer e, neke se stvari rade zajedničko. E, jer su znanstvenici krenuli sa nekim glupim metodama i onda su shvatili da to možda i nisu tako glupe metode i onda se počne sa komuniciranjem. To je sve skupa važno kao takvo. Jer <clears throat> upravljanje znači utjecati na ponašanje stokova. I kad sam rekao da znanost nije egzaktno područje, a nisam tada e, mogao smisliti tako dobru usporedbu kao onu s balonom, ali to s balonom je dobra usporedba, jer tu se radi o ponašanjima, o uključivosti, o tome da se radi zajedno. Hvala, Pim. I za kraj, e, gospodin e, vi da, pitali ste nas koje znanosti vjerovati, je li ona pouzdana. E, e, što se nas tiče, STCF i ICES su oni koji daju najbolje podatke. Oni su vrlo transparentni, možda mogli biti malo transparentniji i uključivi, Ali e, mi smatramo da te institucije i slične koje postoje u svijetu su one na koje se može računati u e, savjetodavnom e, pelagijskom vijeću gdje mi jako puno radimo. E, htjeli smo da industrijski sektor tu sudjeluje, a htjeli smo ipak na kraju da slični stručnjaci izvana to provjere i to se zapravo i proširilo. Sve to skupa treba otvoriti i za ribare, ali i za druge dionike i zapravo radi se o jednom e, pozitivnom procesu koji se sada odvija u cijeloj Europi. Što se tiče i drugih pitanja koje treba uzeti u obzir, a ne samo znanosti, E, CFP e, kao takav e, omogućuje neke stvari, ali trebamo napredovati i u znanosti, ali moramo opravdati također i socioekonomske aspekte koji bi opravdali pristup. Osobno vjerujem da ministarstva i vlade nisu napravili dovoljno ja mislim, barem u Portugalu, da bi se studije na koje se donose odluke e, trebale više e, predstaviti i objasniti. A što se tiče samog upravljanja, upravo sam danas saznao sljedeće, da je u savjetodavnom pelagijskom vijeću e, se uspostavlja dugoročna strategija E, za e, skušu i tu su sudjelovali španjolski i portugalski istraživači. Nevladine udruge su puno u tome sudjelovale kao i sam e, riborovni sektor i trebalo je dakle uključiti i zahtjeve ZRP, ali i zahtjeve industrije da se najveći dopušteni ulov uskladi sa svime time. Dogovorili smo to, sve smo poslali ICS-u i čini se da je to sve usvojeno i po mom sudu to je dobar primjer da u ribarstvu i znanstvenici i ribari i svi drugi dionici mogu e, zajedno raditi. Hvala lijepa. Ne, ne, e, gotovo je ali nije odgovoreno na moje pitanje. E, da, u redu. U politici često mi kao političari ne odgovaramo na pitanje koja nam postavljaju. To nam se događa jako često. Eto. Zahvaljujem Europskoj komisiji najprije. E, kom se pitanju radilo? Pa e, ja e, sam se danas poslije podne vrlo lijepo ponašala, ali ovdje govorimo o ribarstvu i ono što mene zanima, što o tome misle nevladine organizacije. O ravnoteži, dakle, koju moramo uspostaviti između znanosti i emocije. Ja bih htjela čuti šta o tome misle nevladine organizacije. Gospodine Karvalju, hoćete li vi možda u jednoj minuti na to odgovoriti? Ali mislio sam da sam odgovorio na vaše pitanje. To se treba razmotriti, ali u RP-u postoje i smjernice koje treba razmotriti, to su socioekonomska pitanja. A ono za što se zalažu nevladine organizacije bit će dobro i za ribarek i u ekonomskom i u socijalnom smislu. A možemo ovaj raspravu i nastaviti. Hvala na ovom prijedlogu i sasvim sigurno Ani će se potruditi da se s vama susretne. Zahvaljujem najprije Europskoj komisiji na izlaganju. Naravno, zahvaljujem i našim izlagačima njih e, četvorica su e, vrlo e, dobro govorili, to je bilo vrlo zanimljivo. Vidimo da ovo što se radi nije još uvijek dovoljno i svijet je ogroman, znanstvene mišljenja su ponekada različita, ponekad kontradiktorna ali baš kao i ja ni smatram da trebamo socijalne aspekte uzeti u obzir, dakle ljudske aspekte. Dakle, naravno treba se temeljiti na znanstvenim podacima, ali e, moramo uzeti u obzir i e, ribare. Jer e, čitava jedna zajednica živi od tog posla. Dakle, mislim da je to sve skupa bilo nužno. Na nama je sada da iz toga izvučemo zaključke, mi to e, svakodnevno radimo na našem odboru. Hvala dakle našim gostima, hvala svim kolegama koje su e, postavili pitanje i što su došli na saslušanju jer e, sada saslušanje imamo srijedom poslije podne. Ako se slažete, a i ako se ne slažete, dnevni red nam nalaže da sada pređemo na desnu točku dnevnog reda. E, molim dakle da oni koji žele izaći, izađu i to u tišini kao i obično. Pa ovaj odbor je jako... et, et, et, oh les gars, on continue là.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 dobro, prelazimo sada na desetu točku dnevnog reda, a e, to e, su dakle e, lučka postrojenja za otpad za plovila. Koordinatori su Claudiju Montero de Aguilar odredili kao izvjestiteljicu. Ona je iz Europske pučke stranke. Danas bismo trebali razgovarati o tom dosjeu, imati razmjenu mišljenju. E, tko će kao predstavnik komisije govoriti o tome? Ti, Bernard? Ili gospođa Ana Bobo? Izvolite, gospođo. Vi ste... Da, da. Hvala lijepa. Hvala što ste pozvali Europsku komisiju da s vama razgovara o ovom novom prijedlogu direktive. Koliko čujem, nemamo puno vremena pa ću vam vrlo kratko predstaviti taj prijedlog i e, ukazati zašto bi on bio dobar za sektor ribarstva. E, znate da sadašnja direktiva koja se primjenjuje ima za glavni cilj da se smanje otpad brodova na moru i e, želi da se E, međunarodna e, konvencija Marpola ovdje primjenjuje. To je vrlo široka e, primjena direktive jer se u to uključuje i rekreacijska plovila i ribarske brodice. Dakle, jednostavno sva plovila. Tu se zahtjeva dakle, da se radi na provedbi, traži se da države članice E, predvide mjesta za otpad i isto tako da predvide nadzor plovila. To je jako vezano i za mnoge e, mnogo zakonodavstvo vezano za okoliš. E, važna je hirarhija otpada, zatim okvirna deteriva o vodama je vrlo bitna ovdje, a to je sve povezano i s postavljanjem kružnog gospodarstva u EU. Sve to dio je e, najnovijeg paketa o kružnom gospodarstvu, što je usvojeno 16. siječnja ove godine. Puno smo toga procjenjivali, ako smo se dugo pripremali za ovaj prijedlog, koji su počeli s pripremama za Agenciju za sigurnost na moru. Već 2015. godine smo predstavili odredbe u tom smislu Europskom parlamentu. Međutim, trebalo je to zakonodavstvo preispitati i mnogo se toga trebalo poboljšati s obzirom na zakonodavstvo na međunarodnoj razini. I eh, Također smo pokušali ustanoviti kakva je situacija. Ustanovljeno je da ima još uvijek puno otpada koje se baca u more, da postoje i velike zakonodavna, odnosno administrativno opterećenje i e, da što se tiče konvencije Marpola, e, da se jako puno toga usmjerava na samim otpadu na moru. E, mi e, ovdje želimo dakle istovremeno smanjiti količinu otpada, ali isto tako pridoniti kružnom gospodarstvu i poboljšati e, pomorski prevoz zahvaljujući smanjenom administrativnom opterećenju. Tu što se tiče problema smeća u moru, a to je onaj plastični otpada i plastična juha za koju dobro znate. Naše su studije pokazale da razna plovila e, na nekim morima e, ispuštaju puno više otpada. Proučili smo kako su osjetljiva različita mora na otpade koje dolaze s brodova, uključujući i plastični otpad i u tom smislu naš se prijedlog naročito usmjerio na smanjivanje plastičnog otpada na moru i isto tako da se maksimalna količina takvog otpada dovede na kopno. Postoje tri moguće kategorije e, rada. Jedno je da se poboljšaju postrojenja infrastruktura na obali za takav otpad. Drugo je da plovila zaista koriste tu infrastrukturu, jer jedno je uložiti infrastrukturu, a drugo je da se postigne da se infrastruktura i koristi. E, bilo bi dobro dakle ti ekonomske postice kako bi brodovi u doveli taj e, otpad na kopnu umjesto da bacaju u e, more site e, taj otpad. I isto tako vrlo je važno da se postavimo i administrativnim pitanjima. Što se tiče prikladnih infrastruktura, što stoji u našem prijedlogu? Voli smo zapravo o smislu takve infrastrukture, e, slijedili smo savjete međunarodne e, pomorske organizacije i jesu li dobro smješteni ti otpadi, jesu li preskupi, ali isto tako e, da li oni slijede zakonodavne propise vezane za zaštitu okoliša. Isto vremeno uključili smo i novu kategoriju otpada, a to je ono što je vezano za korištenje e, čišćenja e, brodova, odnosno čišćenja e, brodskog dna i e, vrlo bi važno bilo prikupljati zasebno otpad kako bi se reciklirao ili ponovno koristio. Moramo imati različite planove kako bi se e, postigla ispravna korištenje i zato moramo konzultirati sve dionike od onih koje imaju plovila, brodovlasnike, nevladine organizacije, e, lučkih infrastruktura. Zatim što se tiče podsticajima za dovođenje otpada do luka. Postoje luke koje imaju sustav e, e, vezan za naplate, dakle onaj ko zagađuje mora i platiti i postoji li već naknada, a znači da bez obzira na količinu e, samog otpada treba platiti naknadu e, kako bi se spriječilo da bi umjesto da dovedu u e, luku brodovi ispuštali otpad na, u more onda treba uzeti u obzir isto tako i različite vrste otpada koje se mogu naći na brodu od običnog smeća do druge vrste otpada. U to smo uključili i ribarske brodice i rekreacijska plovila jer se traži od njih da svo svoje smeće E, jednostavno donesu na obalu, uključujući i ono što su prikupili za vrijeme lovljenja ribe. Uveli smo također i druge kriterije za koncept zelenih plovila, međutim to će se trebati razraditi više u delegiranim aktima. A također još moramo razraditi kategorizaciju plovila po veličini i tipu. S jedne strane želimo dati bolje posticaje, ali s druge strane želimo također pojačati nadzor nad obveznim donošenjem e, otpada u luku. E, sa Marpolom smo to uskladili jer e, Marpol z Konvencija Marpola zapravo i dalje u nekim situacijama omogućuje da se otpad baca u moru. A mi naravno želimo u potpunosti slijediti zahtjeve Marpola. E, također e, postoje moguće izuzeća e, e da one e, brodovi koji imaju dovoljnu mogućnost skladištenja otpada da oni e, odu e, u drugu najbližu luku ako u e, prvoj luci nema mogućnosti otpada. takve bi se stvari primjenili samo na najveće brodove, dulje od 45 metara. zatim trebamo imati informacijski sustav, to će biti dobro kako bismo bolje koordinirali rad inspektora. A također sve to treba ući u obzir e, nadzora e, države luke, ali postoje drugačiji propisi za one koje tome ne potpadaju, a zapravo e, to će se odnositi za najveće ribarske brodove. Za one koji su ispod tog praga predlažemo da države članice e, načine sustav nadzora. Također e, postoje posebni propisi primjerice za trajekte e, kako bi smo to uskladili s pomorskim prometom. Naime, takva plovila imaju redovne rute i redovne luke u koje zalaze. Zatim, e, naknade će se plaćati u nekoj od luka sa e, plovne rute samog e, plovila postojeće određena certifikacija, mogućnost izuzeća i sustav izvješćivanja koje će se obavještavati države članice. Što se tiče prijedloga za novo direktive, tu će se uspostaviti nova skupina stručnjaka e, koja će obuhvaćati velik broj stručnjaka za infrastrukturu u lukama, ali i predstavnike ribarskih zajednica. Predvidjeli smo također i postupak izmjene u skladu za konvenciju Marpola, te također usklađivanje sa e, nadležnim relevantnim direktivama koje su sada na snazi. Najljepša hvala. Sada ću dati riječ Klaudi Montero, koja je naša izvjestiteljica, onda ću predati riječ e, drugim zastupnicima. Klaudija, izvoli. Hvala, predsjedniče. Dopo se zahvalim Europskoj komisiji na ovom prijedlogu o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada. I, evo, uvodno samo želim reći da trebamo naći pravu ravnotežu između s jedne strane boljeg rada u korist e, luka i lučkih e, uređaja, a s druge strane trebamo se primiti naših e, vlastih nadležnosti, jer i jer ovdje se radi o izvješću koji treba pomno analizirati. Ovdje i na odboru TRAN. Trebamo se baviti pitanjima zašte okoliša, pitanjima sigurnosti i baviti se svim onim što se tiče otpada, prikupljanja otpada, uspostave sankcija, te postaviti i pitanje naknada. No, kao što je to već rečeno, trebamo se uskladiti s odredbama konvencije Marpol. Dakle, sada trebamo obaviti taj potrebni rad kako bismo imali uravnotežen rezultat eh, i uskladili ova dva pola koja sam spomenuo. Želila bih eh, se osvrnuti na neke iznimke izuzeća i govoriti o pristupu manjih, u manjim lukama, manjim plovilima i lukama koje se nalaze na najudaljenijim e, mjestima, otocima i najudaljenija područja, ultraperiferna područja sigurno će biti posebno obrađena. Tako da se nadam da će sve osobe koje će u ovome sudjelovati dobro pratiti ovaj dosije, pomno to raditi. i nadzirati da dakle, sve informacije koje će proizaći iz radnih skupina. Naravno, treba i dalje podsjetiti da kada se radi o ribarstvu, naša nadležnost je specifična i jako konkretna, jer odbor TRAN će se baviti pitanjima koja su u njegovom nadzoru, nadležnosti. Najviše hvala, sada predajem riječ zastupnicima i ukoliko među zastupnicima bude pitanje za komisiju, Bernard Fries će moći na to odgovoriti. Nikola Caputo, izvolite. Hvala lijepa i hvala e, komisiji jer nam je jako dobro objasnila ovo izvješće. Sam otpad e, s brodova predstavlja sve veći problem koji ima jako puno posljedica na ekologiju, a sve e, veći broj znanstvenih studija pokazuje kako e, sam otpad ima katastrofalne posljedice kako na morski ekosustav, tako i na ljudsko zdravlje. I mnogi zapravo na nekorektan način raspolažu otpadu i e, treba dakle imati u lukama odgovarajuću infrastrukturu za prikupljanje otpada u lukama. Direktiva iz 2000. godine o prikupljanju otpada u lukama e, treba se E, preinačiti i produbiti e, kao što je već rečeno jer se situacija e, promijenila. Međutim, Međunarodna konvencija za sprečavanje onečišćenja od brodova, to je dakle konvencija Marpol, se jako ojačala u više izmjena ali definicije sadašnje direktive nisu zapravo prikladne s obzirom na međunarodni kontekst. Države članice e, su zapravo ustanovile da je primjena problematična i e, zato je ta direktiva zapravo e, postala zastarjela. I bilo bi potrebno da se novi propis sada uđu u e, pravni poredak komisije. Dakle, treba e, dakle, smanjivati otpad u moru i olakšati iskrcaj otpada u lukama. Na taj način će se smanjiti onečišćenje mora. Radit ćemo s izvjestiteljicom kao u sjeni maksimalnoj mjeri kako bismo ostvarili očuvanje e, ovog ekosustava, morskog ekosustava. Hvala Nikola. Sean Kelly. Hvala izvjestiteljici i komisiji. Mislim da je se odradio pravovremenom tekstu i naravno svi smo svjesni, odnosno sve više svjesni o tome koju ekstremnu štetu nanosimo okolišu, morskom okolišu. Dakle, treba tome stati u kraj. Samo što želim osvrnuti na prijedlog komisije. Ovdje se lijepo govori o poticajima, izuzećima i tako dalje. No ja bih volio da se nešto kaže i o obvezatnosti i da imamo neku odredbu kojom bismo obvezali brodove da plaćaju određene iznose naknade e, koje će biti procijenjene ovisno o njihovom, e, njihovoj veličini i to je nešto bismo trebali svakako sagledati. Lijepo imati izuzeća, poticaje i manje administrativnog opterećenja, no moramo mora se na valjan način raspolagati sa tim otpadom, a uopće ne znamo da li će na valjan način iskoristiti poticaje. Dakle, obveznost toga bi bila pravi poticaj. Hvala. Hvala Šon, Lina Engstrom. Hvala predsjedniče, hvala izvjestiteljici naravno. Pozdravljam e, reviziju ovoj uredbe o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada. Tu se radi o dobrom izvješću i pozdravljam u potpunosti 100% neizravnu naknadu za e, otpad, što znači da svi moraju plaćati i nema nikakvih e, dodatnih troškova, ovisno o obimu Dakle, to je pravi poticaj da se otpad doveze na obalu, a ne izbacuje na more. Mi smo u izvješću o upravljanju morima koje je usvojeno siječnja godine e, podnijeli određene zahtjeve koji su uključeni i uvaženi, to smo čuli od komisije. E, I uključeno je u ovu neizravnu naknadu, što je jako dobra stvar. Komisija je rekla da ovo također treba se baviti i e, krajem, e, dakle, obradom i potrošenih ribarskih mreža i drugog ribarskog otpada, to je dobar početak. No, e, takozvane mreže duhovi, odnosno odbačene, more u, odbačene mreže u more, predstavlja ogromne probleme. kako, e, s obzirom da ovaj prijedlog treba provesti pravila Marpla, tu ima i zabrana iz Marpla da se odbacuje ribarska oprema, ali tu imamo i izuzeća, a to je slučajno gubljenje ribarske opreme u moru, što je doista nejasno i tako da bih htjela da imamo jasna pravila, jer što to znači slučajni, gubitak ribarske opreme. Isto tako treba napredovati na pitanju recikliranja ribarske opreme. Trebamo promovirati recikliranje. Logično bi bilo da ova direktiva uključuje i usklađene standarde o recikliranju i zada ciljeve u recikliranju. Naravno, mi ćemo uložiti amandmane kako bismo se bavili ovim pitanjima. Hvala. Hvala Lina, Peter. Hvala predsjedniče. Naravno, ne možemo biti protiv ovoga. No, želim iskoristiti ovaj sastanak kako bih eh, se nadovezao na utjecaj koji to može imati na ribarstvo. I doista se obraćamo onima koji skaču od sreće zbog ovog prijedloga, jer tu imamo skrivene probleme za sektor ribarstva i naravno svi mi znamo da se ne može primjenjivati jednaka pravila za sve. Naime, čitav niz godina postojao je uspješan program u kojem su e, ribolovna plovila iz Nizemske i Belgije sudjelovali. Što ta plovila rade? Dakle, ti, ta ribarska plovila koja su dobrovoljno sudjelovali u ovom programu dane su provodili pa ponekad i tjedne na moru i kupile morski talog, otpad to bi sve dobrovoljno prikupljali i zadnjih nekoliko godina prikupljene su stotine tisuća tona morskog otpada i dovezeno na obal. Sad ako ćemo ovaj sustav primjenjivati na sve bez ikakvih izuzeća, to znači da će taj uspješni program koji funkcionira već čitav niz godina barem za plovila spomenutih zemalja, e, taj program će prestati. Mislim da bi bilo bolje da se proširi taj postojeći program kako bi ribarska plovila iz drugih zemalja moć, mogla sudjelovati dobrovoljno u tom programu. Tako da bismo trebali ovdje više prije posegnuti za mrkvom, a ne za štapom i ovi ribarska plovila koja su sudjelovala do sad u ovom programu, treba ih potaknuti da i dalje nastaje dobrovoljno sudjelovati u tome i treba tu inicijativu proširiti kako bi i druga plovila iz drugih zemalja e, sudjelovala u tom programu. Imamo amandmane za članak 9 koji se tiče izuzeća i tražit ću za djelomično izuzeće koji se tiče troškova za dovoženje otpada na obalu. I evo vidjet ću isto tako da se može proširiti ovaj program koji sam spomenuo, dakle na druge zemlje članice vidjet ćemo kako e, države, kako će komisija reagirati, ne želim nametnuti nikakva ograničenja, želim da ovaj program bude uspješan i da svi oni koji sudjeluju dobrovoljno u tome i dalje sudjeluju. Hvala. Evo ja sam sudjelovao i dalje sudjelujem jer sam e, kum e, organizacije WFO, dakle znate koji je njihov cilj, dakle prikupljanje plastičnog otpada, oni imaju svoje sjedište u Ostendeu i vidio sam, dakle i sudjelovao u prikupljanju tog plastičnog otpada koji si ti spominjao, Peter. Malo prije sam dao riječ eh, Digimove, a zaboravio sam eh, dati riječ Digimareu. Jer ovdje se radi o našem mišljenju, no nadležni odbor je odbor eh, TRAN. Dakle, Brnar, imaš li mm, nešto reći još e, u ime Digimara? Hvala predsjedniče, hvala što mi dajete riječ. Međutim, evo nastavit ću biti doista kratak, jer današnji prijedlog je prijedlog komisije tako da smo mi uvijek jednoglasni, kao što to dobro znate. Tako da mogu prepustiti kolegici iz Digimuva da odgovori na eventualno konkretna pitanja, no samo želim evo još reći par stvari ukoliko dopuštate i eventualno odgovoriti na neka od pitanja koja su postavili zastupnici. Dakle, kao prvo u komisiji smo razmatrali ovaj prijedlog sa svih mogućih strana, strane a, transprometa, okoliša, ribarstva, tako da smo uvjereni da je ovo dobar način postupanja. Zatim, također zanimljivo čuti što ste vi imali za reći i to svakako treba uzeti za ozbiljno. Gospođa Engstrom je iznijela nekoliko jako zanimljivih stvari, osobito ovo što se tiče stava Europskog parlamenta o e, upravljanju oceanima. Tu je bila savršeno jasna. E, što se što se konkretno tiče ribarenja za morski otpad, ukoliko sam dobro shvatio prijedlog, struktura naknada koja je zamišljena i koja se predlaže državama članicama nema za cilj da se kažnjava one ribare koji dovode morski otpad na kopno. Dakle, tu se radi o tome da se pobrinemo da ne bude ništa skuplje za one koji igraju po pravilima igre, nego za one koji to ne rade. Dakle, to je jedan pristupa da se uvjerimo da ovaj ogromni problem plastičnog otpada na moru rješavamo. Dakle, s toj točke gledišta ne vidim zašto sve dobre inicijative ne bi mogle i dalje nastaviti. Zatim, dodao bih još i to da Europa, odnosno naš e, Europski fond za ribarstvo pomaže u ovim aktivnostima i u trenutnom financijskom razdoblju MIFF, MFF e izdvojio je 22 milijuna eura za pomoć pri ovim aktivnostima. To je nešto što naravno nacionalna nadležna tijela trebaju odlučiti kako postupati s tim, ali Ovdje imamo trostruko veći iznos e, glede sredstava koja su namijenjena u ovom e, pitanju u odnosu na prethodno razdoblje. Povr toga mi, komisija, pokrenuli smo poziv e, za, na projekte kako bi se našlo pre, transnacionalna rješenja kako bi se obrađivalo morski otpad. Dakle, kroz partije dana i mjeseci, u svakom slučaju prije ljeta, imat ćemo rezultate i ove inicijative i nadam se da ćemo moći financirati nekolicinu projekata. Dakle, osim ovog zakonodavnog teksta o kojem se danas razgovara, ima i drugih stvari kojima se bavimo i vjerujemo u svakom slučaju da idemo u pravom smjeru. Hvala, Bernard. Sada ponovno dajem riječ Klaudiju koliko želi nešto reći. Ne? Dobro. Dobro, dakle, zaključujemo postupak. jer ovdje se radilo o prvom zasjedanju za ovaj dosje. Prelazimo sada na točku 11. dnevnog reda, a to je komunikacija komisije o europskoj strategiji i dalje se bavim pitanjem, dakle, e, koja se bavi dakle, plastikom, Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu. Dakle, ovo je mišljenje dodijeljeno klub zastupnika ICR e i John Flak imenovan je izvjestiteljem, ali ga ovdje ne vidim. John nije tu. Gospođa Tomašić, vi ste izvjestiteljica. A, vi mijenjate Johna Flaka. Sve u redu, sve u redu. Dobro, razumio sam. Dakle, danas ćemo najprije saslušati i prezentaciju komisije, onda ćemo imati razmjenu godišta Dakle, ako sam dobro shvatio, gospođa Tomašić zamjenjuje gospodina Flaka. Tako je. Dakle, dobit ćete riječ kasnije. A sada dajem riječ predstavniku komisije, sada se ne, sad nećemo pogriješiti, dakle, najprije imamo predstavnika komisije, odbora ENVI, tu se radi o gospodinu Hugu gdje je? Tu je. Evo, točno naspram mene. Gospodine Šali, imate prvi riječ, a onda će Bernard ponovno dobiti riječ. Dakle, gospodine Šali, izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Hvala vam što ste me pozvali da mi biti ovdje govoriti o europskoj strategiji o plastici u kružnom gospodarstvu. 16. siječnja smo objavili tu strategiju kao dio šireg paketa mjera koje je Europska komisija istovremeno objavila, a jedno od tih je upravo taj prijedlog o e, lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, što vam upravo predstavio kolega iz glavne uprave MUP. Taj paket se u svemu sadrži i nekoliko drugih pitanja. Jedno je, mm, jedno je bila komunikacija o e, kemijskom otpadu i e, zakonodavstvu o proizvodima, zatim se govorilo i o sirovini i imamo i jedan okvir sa indikatorima za tržište kako bismo pratili taj prijelaz ka kružnom gospodarstvu, a predstavili smo i e, jedno izvješće o e, plastici koja se zgrađuje zbog prisustva kisika to je bilo to. Dakle, strategija za plastiku izrađena je na taj način da se pobrinemo da plastika kao raznolik, e, pozitivan i važan materijal za industriju i ekonomiju može ponaći svoju ulogu u toj ekonomiji jednom kada se prijeđe E, na kružno gospodarstvo. I e, u toj strategiji za plastiku smo se utočili na to da se pobrinemo da pronađemo nova inovativna pametna rješenja sa gospodarskim, socijalnim i okolišnim prednostima što će dovesti do manje korištenja sirovina, do smanjenja otpada koji će završiti u otpadu, a istovremeno će doprinijeti do e, doprinjeti inovaciji i ciljevima da stvorimo e, radna mjesta, gospodarski rast i blagostanje u EU. Kada smo pokušali vidjeti što moramo napraviti, u okviru te strategije za pasiku odlučili smo se usredotočiti na četiri aspekta. Kao prvo, rekli smo da se želimo usredotočiti na to da se plastika u budućnosti može lakše i gospodarski prihvatljivije reciklirati i stoga se jako usvjetočimo na proizvodnju i na dizajn plastike i na proizvode koji sadrže plastiku te želimo da bude i lakše e, reciklirani materijal ponovno vratiti u e, gospodarski ciklus i stoga se jako usredotočimo na stvaranje i održavanje funkcionalnog tržišta za sekundarne sirovine u Europskoj uniji. I tu je ta snažna poveznica sa onom komunikacijom o tom e, sučelju između kemijske plastike ili kemijskog otpada i e, zakonodavstva o tom otpadu. Drugi aspekt strategije za plastiku je taj da želimo spriječiti e, to da, da otpad završava u okolišu i tu postoji snažna poveznica sa radom vašeg odbora jer se tu ne radi samo o tome da treba povećati e, prikupljanje otpada i sustave prikupljanja otpada. E, radi se i o boljoj organizaciji e, kapaciteta za gospodaranje otpada u državama članicama, ali isto tako i o jednoj važnoj temi koja je jako prisutna u javnosti, a to je pitanje smeća na moru. Tu imamo različite aspekte toga, dakle s jedne strane plastični otpad završava u vodenom okolišu u rijekama, oceanima, morama, završava i na našim plažama. Imamo zatim i makrootpad, to je dakle taj dio toga, a imamo i zvuk takozvanu mikroplastiku a za sve to trebamo naći različita rješenja i na to ću se osvrnuti malo kasnije. A treći aspekt je taj da moramo podržati nova inovativna rješenja za e, plastično gospodarstvo i tu surađujemo zajedno sa kolegama iz glavne uprave za istraživanje i znanost. Stvorili smo jednu inicijativu za plastiku imamo i e, do kraja trenutnog finanskog razdoblja 100 milijuna eura dodatnih dodijeljenih sredstva koje smo e, izuzeli iz e, obzora 2020. Treba priznati da Europska unija što se tiče plastike je integrirana u e, mrežu globalnih lanaca stvaranja vrijednosti i stoga prije nego što riješimo to pitanje curenja plastike u okolišu, moramo zapravo raditi i na tom globalnom okviru. Imamo niz multilateralnih aktivnosti koje se odvijaju na razini G7, na razini G20, ali isto tako i u okviru e, programa Ujednih naroda za okoliš gdje je uspostavljena jedna skupina koja se bavi plastikom e, u morima i morskom otpadu. I do sljedeće e, skupštine u ožuku 2019. godine će se održati još e, nekoliko radnih skupina stručnjaka i tu će se onda moći identificirati i usvojiti e, nacionalne i regionalne opcije kako odgovoriti na e, tu prijetnju da plastika završi u morima. Komisija je identificirala nekoliko mjera koje se prije svega tiču ovog odbora i to je jako povezano s time da smanjimo plastični otpad i bacanje smeća u okoliš. Tu postoji aktivnost se govori o tome da se treba spriječiti ove razloge zbog kojih e, završava pomorski otpad u moru, to je već spomenula glavna uprava MUV, ali postoji čitav niz drugih mjera koje se trenutno razmatraju u e, kontekstu da se borimo protiv jednokratne plastike, što je jedan od glavnih razloga za e, plastiku u moru, a imamo i neke druge praktične mjere vezane uz odbačene, izgubljene ili napuštene e, alate za ribolov u morima. I prvi potpredsjednik Timmermans je već najavio prije objavljivanja strategije za pasage da Europska komisija namjerava izdati zakonodavni prijedlog. E, vezan uz to mi radimo na tome i nadamo se da ćemo još i što se ove druge dvije teme tiče e, izraditi zakonodavni prijedlog kako bi se onda unutar ovog saziva parlamenta još to i obradilo. Naravno, postoje mjere vezane uz to kako bolje pružiti podršku državama članicama za e, e, provođenje e, okvirne direktive. Radit ćemo isto tako i na tome da definiramo koliko koliko biorazgradiv materijal može doprinijeti rješavanju tog problema otpada u moru i naravno radit ćemo procjene što se tiče životnih ciklusa da vidimo gdje bi se mogao najbolje koristiti zgradi materijal. Što se tiče mikroplastike, tu imamo čitav niz aktivnosti koje smo pokrenuli kao naknadne aktivnosti u okviru strategije za plastiku. E, jedna od tih aktivnosti tiče se plastike koja se razgrađuje e, zbog kisika i tu smo rekli da ne postoji neki okolišni benefit od korištenja e, takve vrste materijala i zbog toga smo rekli da želimo ograničiti upotrebu tog materijala e, sa tijelom iz Helsinkija, a isto se tiče i mikroplastike koja se dodaje proizvodima. Tu smo također pokrenuli e, postupak ograničavanja e, upotrebe tog materijala. To se tiče boja, deteđenata i kozmetičkih proizvoda koji koriste mikroplastiku. Radimo isto tako o tome da vidimo e, kakve političke mjere možemo usvojiti vezano uz ispuštanje mikroplastike iz drugih proizvoda, gdje je mikroplastika zapravo e, posljedica korištenja tog proizvoda, primjerice tu se radi o gumi ili o odjeći, to jest o automobilskim gumama, i možemo vidjeti što se može učiniti kako bi se e, tijekom proizvodnje i konverzije proizvoda spriječilo da se dijelići plastike ispuštaju u okoliš. Mislimo da će to biti važan doprinos tome da se na europskoj razini borimo protiv stvaranja otpada u moru. A isto tako smo u Aneksu broj 2 u komunikaciji iznijeli čitav niz preporuka nacionalnim tijelima i industriji kako bismo vidjeli što oni mogu napraviti u smislu komplementarnih aktivnosti koje bi bilo dobro provesti na europskoj razini prije svega kada se radi o tome da treba pojačati e, sve one aktivnosti koje se tiču e, regionalnih e, i međunarodnih konvencija, a naravno preporučujemo i državama članicama da uvedu jedan sustav proširene odgovornosti proizvođača za odbačene e, ribolovne alate i e, recikliranu plastiku. Mi smatramo da treba također zatražiti od industrije da se uključe u to kako bismo vidjeli e, bili se moglo više reciklirane plastike ponovno vratiti u, ciklus i ugraditi nove proizvode. Glavna tema koju još trebamo riješiti je ta hoćemo li moći iznijeti zakonodavni prijedlog o jednokratnoj plastici i o odbačenim ili izgubljenim ribolovnim alatima još tijekom ovog saziva, što bi zatim e, bilo jedan od glavnih rezultata s kojima ćemo moći onda pokrenuti jednu širu raspravu o tome s Europskom komisijom i parlamentu i onda ćemo moći promisliti o mjerama koje su s tim povezane. Hvala vam. Bernard Fries, želiš li ti nešto dodati? Ne. Vrlo dobro. Onda riječ sada dobiva gospođa Tomašić, koja zamjenjuje danas popodne našeg kolegu gospodina Flaka. Izvolite. Thank um, Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Gospodin Flak želi da vam prenesem sljedeće, zato što ne može nažalost biti nas ovdje. Evo, ja ću govoriti u njegovo ime, ali ne mogu govoriti s britanskim naglaskom. Dakle, upravo smo govorili o direktivi o e, lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, što je svakako korak u pravom smjeru. I bilo mi je drago što imamo tu i stavke s kojima se potiče provedba e, sustava oporavka i imamo i obavezno izvješćivanje o izgubljenim ribolovnim alatima i e, poticanje razmjene informacija. Te provedbu onih zahtjeva koje nam nalaže konvencija Marpo. Ali eh, htio bih postaviti pitanje komisije vezno uz izuzeće, dakle alati koji se kategoriziraju pod eh, slučajnim ispuštanjem na more, jer eh, najviše se tu radi o plastičnim mrežama kada se radi o ribolovnim alatima. Dakle, kako da pomognemo našim ribolovima da e, nađu svoje izgubljene ribolovne alate, da ih pritom ne kažnjavamo, kako ćemo se boriti protiv e, odbačenih izgubljenih mreža s kojima se svake godine e, zaguši tisuće morskih životinja i morskih ptica i koji jako narušavaju naše morske ekosustave, te kako financijska sredstva iz biološkog okvira možemo iskoristiti kako bismo se suočili s tim izazovima. Hvala vam lijepa. Hvala. Riječ sada dobivaju kolege. Renata Brijano. Grazie Presidente, anche... Hvala lijepa. Zahvaljujem također Europskoj komisiji na novoj strategiji za plastiku u okviru dosjeja o kružnom gospodarstvu i svim naporima koje činite kako bi E, europsko gospodarstvo bilo održivije. Radi se o dosjeu na kojem se bavimo ne samo na odboru za ribarstvo, već i u drugim e, odborima. E, gledat ćemo na to kroz našu viziju mora i ribarstva. Nekoliko primjedbi sami ribari proizvode plastični otpad i dakle treba naći sve moguće strategije kako ne bi e, ta, samo tako napuštali ribolovni atal i alat i kako bi se na taj način smanjio utjecaj na okoliš. A inače, e, sektor ribarstva je zapravo najčešće žrtva onečišćenja mora, jer plastični otpad u moru zapravo ne dolazi iz mora, već skopna. Prema tome, oni koji rade na moru često su žrtve otpada. E, plastični otpad šteti ekosustavu, šteti biološkoj raznovrsnosti, onečišćuje. ono što je najveći problem E, to je mikroplastika. Moramo raditi svi zajedno kako bismo maksimalno smanjili taj otpad, a jedan od ciljeva će sasvim sigurno biti taj e, da do 2030. godine sva plastika bude u mogućnosti da je se reciklira. U to treba uključiti i ribare aktivno, baš kao što smo malo prije govorili u prethodnom dosjeu, trebamo u to se uključiti i makrootpad u moru, a isto tako treba uključiti i znanost da se vidi kakav utjecaj ima mikroplastika jer ribari love ribu pune mikroplastike i nanoplastika čak koji onda zapravo u konačnici završe na našim panjurima. Dakle, e, Surađivat ćemo na svim tim pitanjima kako bismo imali najbolje moguće rezultate. Hvala na Natošan Kelly. Zahvaljujem. Ja sam izvjestitelj u ime Pučana za ovaj dosije i vrlo se veselim radu na tome i doista mislim da ovo ne bi trebalo biti kontroverzno pitanje što se nekih aspekata tiče, zato što se svi moramo složiti oko toga da je cijelo ovo pitanje onečišćenja, pomoću plastike i plastičnih nus proizvoda nešto čemu treba stati na kraj. E, dosta toga se događa na moru, pa pretpostavljam da je zbog toga šira javnost tek nedavno postala svjesna e, štete koja se tu dogodila. Ali evo sada e, vidim da je to visoko na dnevnom redu i većina ljudi je vrlo ujedinjena oko toga i zapravo su gnjevni zbog toga što je dozvoljeno da se dogodi tako visoka razina onečišćenja i kroz tako dugo vrijeme. Zbog toga mi imamo obvezu tu učiniti što možemo, možemo tu e, predvoditi i mislim da treba naglasiti tu temu pasike i kružnog gospodarstva da je to dobar početak zato što će to samo po sebi e, već predstavljati rješenje. I svakako bismo time mogli vaničiti e, ovo onečišćenje do kojeg je došlo a drugi aspekt e, čišćenja je isto tako tu, e, svojno to je recikliranje, ali komisija je spomenula i širi aspekt koji se tiče proizvoda poput e, automobilskih guma, deteženata i tako dalje. Biće potrebno dosta istraživanja inovacija za sve to, kako bi se postiglo da svi ti proizvodi više ne potencijalno nanose štetu okolišu. Dakle, trebamo dobiti prijedlog, ali isto tako trebamo, po mom mišljenju, jako ulagati u istraživanje, čime mislim da ćemo sam po sebi već dobiti e, rješenja koja će nam omogućiti da stvorimo to kružno gospodarstvo i da stanemo na kraj tom onečišćenju e, zbog plastike jednom zauvijek. Ovo je dobar e, početak i trebamo napredovati. Hvala. Hvala ti lijepa, Šan. John Flack, kod predstavlja gospođa Tomošić, želi li on još reći nešto za kraj? Ne? U redu. Jako dobro. Onda hvala ti, John. Hvala ti lijepa. Donc, présentation du projet d'avis. Euh, dakle, rok za podnošenje manmana je 23. i 24. travnja, 26. ćemo glasati na tome. E, glasati o tome, a onda zatim će biti glasanje na odboru ENVI. Zahvaljujem komisiji. I sada ćemo imati sastanak zatvoren za javnost jer ćemo govoriti o e, ribolovnim sporazumima. Imamo tu predsjednike komisije. Svi oni koji ne smiju ostati u dvorani, e, molim da napuste dvoranu, a neka ostali ostanu.